Good morning, colleagues. And... Uh, Dobro jutro, kolege. Mi želimo dobrodošlicu na drugom dijelu naše zajedničke parlamentarne skupine. E, dobrodošlicu vam žele ova supredsjedatelja današnja rasprava bavit će se ciklusom europskih politika od 214. do 217. do 218. do 2021. A posebno vezano za borbu protiv ozbiljnog međunarodnog kriminala i Europolovog višegodišnjeg programa. E, za, i nadamo se da ćemo završiti sa u prihvaćanjem poslovnika e, zajedničke skupine za nadzor. Imat ćemo, e, želim naglasiti da nakon jučerašnjeg sastanak su se sastali su predsjedatelji razgovarali smo detaljno o poslovniku jučerašnja rasprava pokazala je da se možemo približiti stajalištima vezano za ono što smo čuli. Uzeli smo sve ono što je jučer bilo od komentara e, u obzir kad smo spremali kompromisni prijedlog koji ćemo uskoro podijeliti pa ćete vidjeti kompromise i detaljno ćemo onda raspraviti te elemente poslovnika i nadamo se da ćemo nakon rasprave moći doći do dogovora oko toga i zato imamo predviđene vrijeme e, i predviđeno je da ćemo, uskoro ćete dobiti kompromisa oko 11 računamo da ćemo raspravu tada imati, a vidjet ćete da su vaši predlozi uključeni. E, zatim ćemo u 11 imati o tome više objava. Drage kolege, znači nastavljamo sa raspravom ovog jutra. Ona je organizirana na osnovi iste formule koju smo koristili jučer što znači da će dobiti riječ po dva e, člana nacionalnog parlamenta, a zatim e, članovi Europskog parlamenta. E, molim vas ispunite formulare kao što ste i jučer učinili i dajte našim službenicima ako ste zainteresirani za to da uzmete riječ. Želim da poželjeti dobrodošlicu gospodinu Erki Kortu, predsjedavajućeg stalnog odbora za operativnu suradnju unutarnje sigurnosti Europskog vijeća i gospodinu Onidi koji će isto tako govoriti o prioritetima, o prioritetima vezano za borbu protiv organiziranog međunarodnog kriminala. Provedena je evaluacija prošlog političkog ciklusa i ima nekoliko preporuka vezanih vezanih za to kako politički ciklus od 18. do 21. treba biti ažuriran da bi odgovorio na procjene koje su oni učinili. A što se tiče zahtjeva Libe odbora, e, povjereniku Kingu, on je nam predočio sveobuhvatnu obuhvatnu e, ocjenu sigurnosti i određene su tu stvari naglašene. E, taj sigurnosna ocjena, ako ju niste vidjeli, trebalo bi vidjeti što obuhvaća. Obuhvaća potrebu za malo drugačijim političkim ciklusom, angažiranje zemalja članica i bolju integraciju u planiranje, multiagencijski pristup, jačanje suradnje sa trećim zemljama i bolje bavljenjem polikriminalitetom. Gospodine Kirk, imate riječ i imate na raspolaganju deset minuta. Hvala gospodine predsjedavajući, dame i gospodo. Dobro jutro. Htio bih početi sa zahvalom za ovu priliku da, se, da govorim pred ovom zajedničkom skupinog parlamenta na, u ime predsjedništva vijeća i kao predsjedavajući kozi odbora. Od, od 2010 e, ovaj, mi ovdje ima, imamo forum za, forum za zajedničke operacije koje u borbi protiv ozbiljnog i organiziranog kriminala. Organizirane kriminalne skupine ne djeluju u silusima ili na teritoriju samo jedne zemlje, ni jedne zemlje članice. Prema najnovijim eh, eh, ocjenama prijetnje sedam od od deset organiziranih kriminalnih skupina aktivne su u više od tri europske zemlje. Transnacionalne aktivnosti zahtijevaju odgovarajuću reakciju trebamo ujediniti zainteresirane iz više zemalja europski ciklus politike može se boriti protiv tih transnacionalnih kriminalnih skupina zajedničkim naporima zemalja članica. 2017. je 2017. je jedna važna godina za politički ciklus. Mi smo izvukli zaključke iz prethodnih ciklusa i rade se preporuke e, pripreme za novi ciklus politika. U veljači je ishod nezavisnog ocjene, objavljen e, ocjena ciklusa političkog i tu ima puno sugestija za poboljšanje implementacije izvješćivanja vezano za aktivnosti ovih skupina. Većina od tih preporuka uzete su, preporuka uzete su u obzir kad se sastavljalo nove zaključke za nastavak e, ciklusa politika. U svibnju vijeće za pravosuđe je nakon rasprave dogovorilo nove područja prioriteta u borbi protiv ozbiljnog i organiziranog kriminala za period od 2018. do 2021. Europol igra važnu ulogu u, eh, eh, u tim aktivnostima imamo tim za podršku koji ujedinjuje nacionalne e, dionike i koordinira usmjerenja na operativnoj razini. Europol teš, ocjena prijetnje od teškog i organiziranog kriminala pomaže nam da definiramo prioritete vezano za kriminalne trendove i način djelovanja organiziranih e, kriminalnih skupina. Sigurno je da sve zemlje i regije Europske unije nisu jednako pogođene istim problemima. Niti su svi oblici teškog i organiziranog kriminala nešto što, čemu treba dati prioritet. Međutim, drago mi je da mogu izvijestiti da smo tijekom političkih rasprava vezano za prioritete novog ciklusa preporuke te su su uzete u obzir i to u značajnom dijelu. Naglašavanje prioriteta sa najvećim brojem sudionika za današnje prezentacije nije bilo lako e, napraviti. E, opća predanost zemalja članica ciklusu političkom je visoka. Taj novi ciklus e, uključuje područja sa najvećim brojem e, sudionika zemalja članica, a to su prvo olakšavanje migracija, zatim e, e, ilegalna trgovina ljudima, sintetičke, treće sintetičke droge, četvrto kanabis, kokain, heroin, peto nedozvoljena trgovina vatrenim oružjem, šesto E, seksualna eksploatacija, sedam, izvršavanje i intrakomuniti, MTIC, to je e, prevara. Prioritetna područja uglavnom se nastavljaju kroz političke cikluse što pokazuje da iako ima malih promjena u statistici naše zajednički problemi ostali su više manje nepromijenjeni tijekom zadnjih godina. Tri su važne promjene primijenjene u strateškom planiranju i implementaciju akti, implementaciji aktivnosti u političkom ciklusu. Prvo, struktura novog političkog ciklusa e, E, usklađena je sa polikriminalnom aktivnosti teških e, financiranje, pranje novca u kriminalnim skupina i olakšavanje e, kao i krivotvorenje dokumenata smatra se onim što se nalazi u svim aktivnostima. Drugo, veze između različitih oblika teškog kriminala je naglašeno i prepoznato. Treće, prioriteti kao što je um, među eh, razne vrste eh, prevara i kriminalitet vezan za okoliš eh, uključuje i carinske i druge vlasti u aktivnostima političkog ciklusa što omogućuje sinergiju i utire put za potreban multidisciplinarni i više agencijski pristup E, modus operandi, e, načini djelovanja kriminalnih grupa stalno se mijenjaju, oni su bolje povezani nego što su ikad bili i nisu vezani za neku središnju geografsku lokaciju. Zajedničke akcije na razini Europe vrlo su stoga važne. Europolov e, Europolova procjena prijetnje od takvih kaznenih dijela zahtjeva E, jedan od, e, je jedan od vitalnih instrumenata za ovu zajedničku borbu protiv teškog i organiziranog kriminala. I to nam daje alat da možemo pratiti i čak predvidjeti načine kriminalnog ponašanja. Hvala vam na pažnji. Hvala puno, gospodine Kurt. A sad ću odmah dati riječ gospodinu Nidiju, isto tako na deset minuta. Hvala lijepo, predsjedavajući, dopustite mi da Prvo svima zaželim dobrodošlicu, a posebno kolegama iz nacionalnih parlamenta. Stvarno bih tva zaželiti svima uspjeh u ovoj novoj skupini, zajedničkoj parlamentarnoj skupini za nadzor. Europol kao agencija je značajno narasla tijekom zadnjih godina, posebno pod vodstvom e, svog izvršnog direktora gospodina Wainwrighta i ja mislim da ta, ova institucija stvarno zavređuje tu specijalnu skupinu koja bi nam pomogla usmjeravati aktivnosti agencija a isto tako e, dati podršku svim tim našim aktivnostima. Želim vam isto tako zahvaliti i što ste izabrali ovu temu za vašu inauguralnu sekciju organizirani kriminal pun dan, ovih smo dana usmjereni na terorizam iz očitih razloga, ali to ne znači da organizirani kriminal nije i dalje velika prijetnja našoj sigurnosti. Prema tome i dalje mora biti jedan od naših prioriteta. Dodatna složenost je posljedica činjenice e, koje su već spomenute. Te aktivnosti su e, u bitnome prekogranične. Spomenuto je sve evropska priroda tih aktivnosti, a brojne aktivnosti koje se prate imaju i značajne međunarodne posljedice. To su aktivnosti gdje mi radimo i izvan granica Evropske unije. 40% operacija uključuje zapravo i partnere iz trećih zemalja. Kroz sektorna priroda je još jedan e, izazov, puno aktera je tu uključeno i konačno sve veća upotreba tehnologija gdje je kibernetički prostor ono najočitije u tom smislu, ali tehnologija različite tehnologije se tu koriste. To je svakako jedno područje zbog svih tih karakteristika gdje Europol može dati podršku nacionalnim vlastima na najbolji način i upravo u tim e, područjima Europol može e, ostvariti svoj puni potencijal najprije zahvaljujući i razvoju centara izvrsnosti i centara stručnosti kao što je jedan vezano za, za kibernetičke um, e, zločine ili gdje je Europol postao jedan od vodećih tijela, jedno od vodećih tijela u sljeđenju, praćenju recimo Darkneta. E, tu postoji različite oblici kooperacije na europskoj razini osim Europola. Zašto? Zbog toga što u tom ciklusu počinjete sa analitičkom bazom, analitička baza koju priprema Europol a koja koristi sva stručna znanja koja se mogu iskoristiti iz različitih službi zemalja članica to je aktivnost gdje na konsensualnoj osnovi europske vlasti definiraju područja prioriteta. Erki nam je objasnio inovacije u tom ciklusu u smislu da želimo točno definirati prioritete i to je jedno područje i vrlo je rijetko da izvan vrlo širokih smjernica zapravo imate i mehanizme na razini Europske unije koji se uključuju i u operativni aspekt, aspekt budući da i ciklus isto tako uključuje i vrlo konkretne operativne planove, operativne planove koji nisu samo komadi papira, ne samo teoretske vježbe, nego operativne planove koji su zapravo nešto što se provodi i slijedi uz pomoć tijela vlasti nacionalnih država koje su dobrovoljno spremne voditi neke aktivnosti kako bi se ostvarili ciljevi zacrtani. Ali isto tako tu su i aktivnosti i planovi koji su uvijek i pregledani od strana operativnih odbora na, Evropsko, na razini Europske unije kako bi se osiguralo da su prioriteti kako treba pokriviti. Novi ciklus je donekle različit. Erki je spomenuo i na ono što smo, kako smo procijenili prošli ciklus, mislim da je jedan vrlo važan aspekt ovog ciklusa da se može na sljedeći način opisati. Kao prvo, imamo veliku, velik, veliki naglasak na rezultatima. U prošlosti smo možda bili u napasti da se koncentriramo malo previše na proces, na krasne planove, a ne dovoljno na, na one stvarne operativne aktivnosti i na način kako možemo dati podršku tijelima za izvršavanje zakona. A za mene to je najvažnija odlika novog ciklusa. Drugo, E, i snažno angažiranje uz preuzimanje odgovornosti nacionalnih tijela za izvršavanje zakona. To znači nije više jedna superstruktura koja se nameće, nego se radi o nečemu što nacionalne vlasti osjećaju da imaju pod kontrolom i na taj način e, diktiraju se i prioriteti i operacije koje provode kod kuće tu se ne radi o nečemu što radi samo agencija, samo Europol. Bez sumnje uključeni su i brojne nacionalne agencije, ali se koriste i najbolja dostupna znanja drugih europskih agencija, u ovom slučaju prvenstveno stručna znanja europske eh, obalne straže i eh, graničnih tijela vezano za eh, krijumčarenje ljudi te aktivnosti, kao što sam rekao, zapravo imaju međunarodnu prirodu, prema tome potrebno je uključiti odnose koji će se razviti između e, agencije Europola sa partnerima iz trećih zemalja uz podršku institucija Europske unije u obliku formalnih sporazuma koncentracija na prioritet koju je Erki spomenuo vrlo je važna. Često se moramo jako boriti da bismo smanjili broj tematskih područja i mislim da smo jako zadovoljni što smo konačno došli do deset vrlo važnih i visoko vrednovanih prioriteta gdje europska suradnja ima najviše smisla. I konačno to je i ciklus gdje po prvi puta smo u potpuno integrirali tehnološku dimenziju, posebno gledajući kroz eh, sektoralne elemente kao što je prodaja na internetu gdje ćemo opet biti u stanju koristiti ono najbolje što Europol može ponuditi u smislu znanja. Sve u svemu, zadatak koji ne želimo vidjeti kao nešto teoretsko, skolastičko, nego nešto što je jako operativno, tipičan e, vrsta tipična e, vrsta e, zadatka gdje i vaša skupina za nadzor može dati više i pomoći nam da sa nacionalnim tijelima budemo uspješni. Hvala. Hvala lijepa obojici na vašim izlaganjima. Netko nije još rekao da bi želio uzeti riječ nakon ovih izlaganja, ali ako bilo tko želi uzeti riječ, gospodin Demera, izvolite. Muchas gracias, señor presidente. Puno hvala, gospodine predsjedatelju. Ja imam e, nekoliko komentara s gospodina Kurca i gospodina Nina. Evaluacija političkog ciklusa iz 2014. do 2017. smatrana je e, povjerljivim informacijama za Europsku uniju, e, ograničenim informacijama. S obzirom na opis posla za ovu studiju, e, Europska unija je trebala postupati prema tim informacijama kao povjerljivim, odnosno tretirati taj dokument kao klasificirani dokument. Želio sam dati nekoliko ideja vezanih za raspravu. Je li raspored za politički ciklus Europske unije u skladu sa uspostavom prioriteta, odnosno s procesom za uspostavu prioriteta? I drugo, li politički ciklus Europske unije za 2014. do 2017. učinkovit? Jesu li e, države članice koje su bile uključene odabrana skupina i je li e, se sudjelovanje tih država članica smanjilo tijekom vremena, odnosno jesu li neke odustale? Sastanci na koji su postavljeni prioritetu, je li na njima bilo jasno da nacionalni predstavnici koji su bili tamo se nisu mogli obvezati u ime nacionalnih vlada. Kako će se rješavati taj problem u budućnosti, gospodine Kurti, gospodino Nidi, u sljedećem političkom ciklusu? Kakav će biti pristup tome? Što se tiče političkog ciklusa, on nije baš bio uspješan, što znači da je većina napora bila usredotočena e, na izvršenje, a ne na prevenciju. Višesektorski pristup e, dovodi do nekih e, izgubljenih prilika. Želi bi znati što vi mislite s obzirom na neke od pitanja koje sam upravo postavio. Ja se slažem s onima što je rekao gospodin Onidi, da u ovom trenutku naš prioritet bi trebao biti borba protiv terorizma. Europski parlament je i dalje vrlo osjetljiv na tu temu imamo e, radnu skupinu za suradnju u borbi protiv terorizma. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Ima li još pitanja ili primjedbi prije nego što se vratim našim govornicima? Ako nema, onda ću zamoliti brzo, brzi odgovor oba govornika. Gospodine Kurc, gospodinu Nidi. Samo ako možete brzo odgovoriti na ovo što je rekao gospodin Demera. Hvala lijepa gospodine e, predsjedatelju. Što se tiče evaluacije, evaluacija je e, zapravo e, klasificirani dokument, odnosno povjerljivi dokument objavljivanje e, nije toliko bilo vezano za tu klasificiranu narav, nego zato što je taj dokument e, imao informacije čije, su vlasništvo nacionalna tijela i zato smo se morali s njima savjetovati prije nego što stavimo te informacije na, vama na raspolaganje. Isto tako moramo vidjeti koja je mogućnost e, da sve više koristimo materijale u kontekstu ove nadzorne skupine. Što se tiče rasporeda političkog ciklusa, mislim da je sveukupni opis e, raznih e, aktivnosti i mjera da taj opis zaista pazi da su one što je više moguće usklađene sa e, glavnim prioritetima E, na europskoj i na nacionalnoj razini. To naravno uključuje i pitanje resursa, a to je vrlo važno pitanje ako želite provoditi određene mjere. Prethodni e, ciklus bio je učinkovit, ali u evaluaciji se to pokazalo, a vi gospodine Dijezdemero znate da je to ipak e, sve bilo previše teoretski provedeno. E, normalno je da kada se radi o nacionalnim vlastima, ono što je nacionalni prioritet e, dolazi kao na neki način drugi aspekt. I zato kad smo raspravljali o političkom ciklusu ovaj puta, više je već je naglasak stavljen na integriranje i na raspravu s nacionalnim tijelima kako bi oni mogli integrirati politički ciklus u, vlastite, u svoje vlastite aktivnosti. I zato taj novi način i napori koji će se provoditi u praćenju različitih e, randevu klauzula koje su definirane, mislim da će to biti mnogo uspješnije nego što je bilo u prošlosti. Što se tiče aspekta prevencije, e, zaista shvaćam što ste rekli. Još uvijek se ne e, usredotočujemo dovoljno na preventivne aktivnosti. Ovaj ciklus jest e, više vezan za korekcije i za istrage, a ne usredotočuje se dovoljno na e, spriječavanje izvora kriminala. To postoji naravno, ali nije glavni naglasak na tome, nego je na operativnoj suradnji e, u aspektu istrage. Što se tiče terorizma, naravno da trebamo to ostaviti kao prioritet, ali e, to, ne smije, to nas ne smije navesti da zanemarimo sve ostalo. Kada pogledamo sve e, zastupnike, odnosno predstavnike e, raznih nacionalnih parlamenta, oni znaju koliko je teško upravljati resursima na nacionalnoj razini ovih dana. E, terorizam u nekim državama članicama privlači najviše resursa i zato je politički ciklus vrlo dobar instrument, zato što nam on omogućava da se sve više usredotočujemo i na E, tradicionalne e, oblike sigurnosti kao što je organizirani kriminal. Hvala. Ako ja mogu nešto dodati. E, prije nego što nešto kažete, možda gospodin Pavo Teororus iz Grčke nacionalne skupštine želi nešto reći, pa ćemo vidjeti što on želi reći, pa ćemo čuti vaš odgovor. Hvala lijepa. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Želio bih vam čestitati na ovom izlaganju i na strukturiranom pristupu kada se radi o prioritetima novog političkog ciklusa. Međutim, želim postaviti jedno pitanje vezano za evaluaciju vaših eh, prethodnih mjera i aktivnosti. Rekli ste da ste uzeli u obzir, obzir preporuke koje su dane tijekom evaluacije kako biste utvrdili nove prioritete. Među tih eh, sedam prioriteta predlažete, koje predlažete, ne vidim eh, da ste spomenuli kiberkriminal. To je s jedne strane jedna vrsta terorizma. ali e, to je i nešto što se događa u cijeloj Europskoj uniji. Dakle, mnoge vlade su e, rekle jasno da je e, kiberkriminal vezan za organizirani kriminal i za sve oblike terorizma. Ne radi se samo o radikalizaciji nekih skupina. Želio bih vam postaviti ovo pitanje. Ne bi li kiberkriminal trebao biti jedan od prioriteta Europola? Ili mislite da bi e, trebala postojati bolja koordinacija među vladama i konkretnije mjere kako bi se bolje mogli e, pozabaviti tim aspektom koji izgleda da postaje sve veći u Europi izvanje? nje? Dragi kolege, E, evo sad e, ima mnogo zahtjeva. Kada biste mogli malo ranije postaviti zahtjev za postavljanjem pitanja, e, bilo bi korisnije. Evo za gospodina Kurca. Samo još jedno pitanje gospodina Laneca iz Estonskog parlamenta. Izvolite. To je posljednje pitanje u ovom dijelu. Želim nastaviti e, na pitanje gospodina Desdemirka. E, dobivamo različite informacije u anketama e, i istragama o uzrocima kriminala, teškog kriminala. Pa se onda pitamo kako spriječiti taj kriminal ako je Europol proaktivan i ako daje informacije o uzrocima nekih zlodjela, to ne, ne trebamo dodatnih e, sredstava. Oni imaju sredstva i analize. E, ovaj proaktivni pristup dozvoljava Europolu da postane još kredibilni partner. Gospodin Kurt ima e, riječ, izvolite. Ja ću pokušati odgovoriti e, na sva tri pitanja. Imam samo kratku primjedbu. Olivier je već odgovorio na prvo pitanje. Međutim, sa strana država članica mi također vidimo da prvi politički ciklus od 2013. do 2014. je bio uspješan. Mogu li države članice učiniti više? Naravno da mogu. Trebaju biti brže, učinkovitije i više se usredotočiti na prevenciju. To je pristup kojeg e, očekujemo. Dakle, e, trebalo je mnogo da e, agencije za provedbu zakona i carinske agencije dovedemo da rade na prekograničnim pitanjima. Međutim, vidimo da i suradnja s trećim zemljama tijekom novog političkog ciklusa je od vitalne važnosti za unutarnju sigurnost Europske unije. A sada, što se tiče prioriteta, prioriteta koji su spomenuti tijekom e, odgovora na drugo pitanje. Ja sam spomenuo samo sedam prioriteta od deset. Jer su to prioriteti gdje je e, najvažnije sudjelovanje država članica. Međutim, postoji još jedan prioritet e, vezan, za organizirani kriminal, vezan za vlasništvo Isto tako e, postoji oduzimanje, e, oduzimanje kaznenih e, ove imovine stečene na nepravedan način i postoji i kiber aspekt. Dakle, kiber aspekt je jedna tema vezana za prijevaru na, e, vezano za kreditne kartice, kibernapadi i, e, i izrabljivanje djece. Dakle, to je uključeno u popis prioriteta, međutim, e, kibernapadi su nešto što je vrlo horizontalno, nešto što će se prožimati kroz sve prioritete koje smo spomenuli. I kao što sam već spomenuo, suradnja sa tijelima koja se bave carinom je izuzetno važna, a postaje i sve važnija. Vrlo sam zahvalan što Europol e, radi vrlo dobro kako bi e, policijske agencije i carinske agencije e, na neki način skupio oko jednog stola, okupio oko jednog stola. I posljednje pitanje Možemo li raditi proaktivnije i više na prevenciji? Da, naravno. To je ono što vidimo, što očekujemo i što potičemo, e, na što potičemo države članice. U današnjem svijetu kada su usluge e, više manje sve na internetu, onda je e, kriminal vrlo brz. To znači da i policija mora biti vrlo brza. Da moraju razmjenjivati najbolje prakse. Najbolje prakse se prikupljaju i onda se dijele, međutim očekujemo naravno više. Hvala lijepa. Krenimo sada na višegodišnji program Europola. Imamo izlaganje direktora, e, zamjenika direktora i zamolit ću gospodina Ajka da uzme riječ. aitäh ka minu ja, Iz prethodnog panela mm, imamo već neke informacije. Želio bih pozdraviti sve prisutne. E, danas je novi dan, novi dnevni red. Nastavljamo. E, e, imamo drugu točku dnevnog reda to je e, višegodišnji e, Europolov e, radni program. Imamo problema sa prevođenjem. Molim da to prvo sredimo. Je li to sad u redu? Izvolite, izvolite. Molim, po... Da li sada e, prevođenje funkcionira? U redu. Odlično. E, počet ću iznova. Ne znam što se izgubilo u ovom prevođenju. E, idemo na drugu točku dnevnog reda. Višegodišnji radni program Europola. Taj e, višegodišnji program je e, poslan svim izaslanstvima 10. srpnja e, ove godine. Dobili smo komentare od dva izaslanstva, izaslanstva Europskog parlamenta i komentare gospodina Pistoriosa iz Njemačkog Bundestaga. To je došlo u Europol 3. E, listopola 2017. E, e, ne bih duljio i dati ću sada riječ gospodinu Robu Wainwrightu, izvršnom direktoru Europola, a nakon toga ćemo razmijeniti mišljenja. Svi koji žele uzeti riječ, molim da se jave pismeno. Hvala lijepa. Hvala, gospodine Moraes. Ja čestitam vama i vašim kolegama na uspješnoj uspostavi ove e, parlamentarne nadzorne skupine za Europol. E, znamo kolika je važnost e, osnivanja ove skupine. To je zapravo i nova uredba o Europolu koja predviđa uspostavu E, pojačanih, pojačanog nadzora nad Europolom. To će naravno poboljšati odgovornost, legitimnost, a i profil Europola u cijeloj Europskoj uniji što je jako važno kako bismo našim e, građanima osigurali učinkovit mehanizam za borbu protiv prekograničnog kriminala i terorizma. Naravno, ne moramo ni govoriti da e, će Europol služiti ovom odboru na najbolji mogući način. U sljedećih deset minuta su me zamolili da predstavim dokument o višegodišnjem programu za sljedeće razdoblje. Kao sa svim takvim dokumentima, tekst je pomalo dosadan, ali ću ga malo e, oživiti kako bi objasnio što postoji e, iza tih riječi i da vidimo što Europol čini kako bi se borio protiv kriminala i terorizma. Nadam se da ću se dotaknuti i e, nekih pitanja koji ste već postavili u odnosu na to. Dakle, e, programski dokument se sastoji od strateških ciljeva koji se e, temelje na petogodišnjoj strategiji e, Europola, našeg petogodišnji plan i vanjska strategija koja je potrebna pod člankom 12 uredbe o Europolu. Dakle, Europol strategija naravno vodi rad Europola i ambiciju u sljedećih pet godina. Vidite slajd koji pokazuje koji pokazuje glavni dio e, rada Europola. Europol nije policija, dakle to nije FBI Europe, vi to dobro znate. E, nemate, nema izvršnu, e, izvršnu ovlast. Međutim, umjesto toga E, sa vrha ovog slajda e, Europol pokušava e, na neki način iskoristiti snagu podataka i koristiti podatke kako bi spriječila terorističke aktivnosti u Europi. Mi smo razvili jedan sustav koji zovemo Sjena. To je jedan jedinstveni, siguran, sigurna platforma za policijsku komunikaciju u Europi. Snage Europola zapravo e, dolaze iz toga da on može zauzdati e, kolektivne sposobnosti vrlo velike zajednice za provedbu zakona. E, prošlog tjedna su se u i u Njemačkoj susreli tisuću članova naših E, članova platforme Sijena. Dakle, imamo tisuću osoba na specijalističkoj razini koji su povezani na toj platformi. To je jako velika moć koju imamo na raspolaganju kako bismo koordinirali e, kaznene istrage u Europi. E, dakle, koristimo moć podataka kako bismo identificirali kretanje terorista i kriminalaca preko naših granica. Na Europolu mi E, primjenjujemo e, modernu skupinu e, podataka kako bismo upravljali tim tokovima podataka i dali najbolju podršku našim nacionalnim partnerima. Na dno slajda vidite centre stručnosti E, na području e, kriminala, organiziranog kriminala i terorizma. Dakle, vezano za kiberkriminal, praćenje e, financiranja na internetu, financiranja terorizma, isto tako koordiniramo one koji provode istrage za ubojstva i isto tako režime protiv pranja novca. Moramo isto tako razbiti laboratorij je droga u Europi. E, mi moramo e, obraditi jako mnogo podataka na e, razini kriminala koji najviše prijeti sigurnosti naših građana. A onda se ti podaci i stručnost šalju nacionalnim vlastima kako bi one mogle narušiti aktivnosti terorizma i kriminala, posebno na području organiziranog kriminala, kiberkriminala i terorizma. Što se tiče razmjena informacija, mi e, surađujemo sa europskim agencijama kao što su Eurojust i Frontex zajedno sa EULISom. E, većina našeg posla zapravo treba dati e, operativnu potporu e, na prvoj liniji. Već sam rekao da se radi o teškom organiziranom kriminalu i tu trgovina drogama je u smislu opsega prvi e, glavni problem u Europskoj uniji i kada se tiče, što se tiče opsega on zaista uzima najveći dio operativnog rada. Kada se radi o krijumčarenju migranata mi smo značajno povećali naše aktivnosti prošlih godina i podržavamo oko 50 e, istraga e, u Europi. Kada se radi o kiberkriminalu u prvoj polovici godini mi smo e, podržali 125 istraga i slažem se s govornikom iz nacionalnog parlamenta iz Grčke da je kriminal nešto što zaista postaje mnogo teža prijetnja europskim građanima. E, nedavno smo koordinirali operaciju e, u 30 zemalja, uključujući uz potporu FBI-a i SAD-u i nekog fantastičnog i e, fantastičnog rada nizozemskih vlasti kako bismo zatvorili tržište dark weba. To je vrlo zanimljiv slučaj zato što oko 350 tisuća 350 tisuća različitih listinga e, nezakonitih, e, nezakonite robe je e, prodano u tom dark webu, kao što su droge, ukradeni podaci, izrabljivanje, seksualno izrabljivanje djece, E, nezakonita prodaja oružja. Dakle, e, veliki dio nezakonitih aktivnosti se odvija u digitalnom društvu i to zahtjeva koordinirani e, napor u 30 zemalja kako bi uspjeli narušiti taj kriminal to je jedan od najvećih izazova s kojim se suočavamo i od, jedno od područja na koje se Europol e, sured, e, e, Imali smo već 25 značajnih terorističkih incidenta u Europi i Europol je podržao 176 istraga vezanih za terorizam u prvoj polovici ove godine. Dali smo operativnu podršku, hitnu operativnu podršku u svim većim terorističkim incidentima koje smo e, doživjeli u Europi, posebno nakon, e, još i nakon napada u Barceloni. Sljedeći slajd vas molim. U svim e, aspektima našeg rada mi ćemo e, nastojati biti odgovorni i učinkoviti. Slijedimo redovita pravila vezana za proračun i financijsku provedbu e, vezanu za sve institucije Europske unije i agencije Europske unije nas kontrolira i provodi reviziju revizijski sud ovaj odbor daje razrješenje e, našem direktoru za proračun i zato je e, to najveća odgovornost jedne agencije Europske unije prema parlamentu. Mi e, prošle godine smo proveli unutarnje reforme i mogli smo izvijestiti o najvećoj stopi provedbe proračuna koje je uspjela, uspjela jedna agencija provesti. Drago nam je što smo blisko surađivali sa odborom LIBE Europskog parlamenta i mnogim nacionalnim parlamentima e, na značajnoj razini u posljednjih nekoliko godina, pa smo e, podigli razinu parlamentarne odgovornosti. Ali, naravno, kao što sam rekao, uspostava ove parlamentarne nadzorne skupine će još povećati nadzor na najveću moguću razinu i mi je pozdravljamo. Sljedeći slajd. Ovo je slika resursa, odnosno sredstava Europola. Mi smo eh, eh, podvostručili eh, broj podataka i operacija koje provodimo svakih tri godine, a to naravno utječe na naše resurse. E, vrlo smo proaktivno proveli unutarnje reforme kako bismo naš rad učinili učinkovitim. Međutim, naravno, taj e, veći opseg rada e, Europola zahtjeva prilagodbu sredstava. Upravni odbor Europola je dao svoju procjenu nedavno za 2018. godinu kada se radi o sredstvima. Nacrt proračuna službe Europske komisije nije ostvario ta očekivanja i e, upravni odbor Europola sada razmatra koji će učinak e, biti kada se radi o našim ciljevima sljedeće godine. E, relevantni odbor Europskog parlamenta je izmijenio prijedlog Europske komisije koji je bliži procjeni Europola i sad očekujemo konačni, konačnu odluku europskih institucija za kraj godine. As Što se tiče vanjske strategije Europola, ona se odnosi najviše sa, eh, za suradnju sa neeuropskim partnerima i agencijama i eh, vodi je Vode je drugi strateški dokumenti, globalna strategija za vanjsku sigurnosnu politiku Europske unije, Europski sigurnosni program i e, koncept e, sigurnosne unije i migracijski program. E, upravni odbor Europola uz input Europske komisije i sa Europskom, Europskom službom za vanjsko djelovanje postavlja program vanjske strategije Europola. Ovdje imamo glavne prioritete opet je to jačanje potpore Europola državama članicama i aktivnostima u borbi protiv e, kriminala i terorizma. Prihvaćamo da e, problem kriminala i terorizma s kojim se suočavamo u Europskoj uniji ne ostaje u granicama Europske unije. To ima globalne dimenzije, što znači da moramo imati proaktivnu suradnju s partnerima izvan Europske unije. E, želimo jačati e, položaj Europola kao treću platformu za e, međunarodnu provedbu zakona, ne samo u Europskoj uniji, nego i u drugim područjima koja nas se tiču. Da, daću primjer, danas početkom godine u deklaraciji iz Malte za rješavanje problema migracije to su šefovi država i vlada e, dali i postavili Europol kao informacijski čvor za razmjenu informacija vezano za krijumčarenje migranata između e, Sjeverne Afrike, Bliskog istoka i Europske unije. Danas e, smo sretni u Europolu jer možemo koordinirati razmjenu informacija na europskoj razini i na globalnoj razini. Imamo jedinstvenu sposobnost od 200 službenika za vezu koji predstavljaju tijela za provedbu zakona iz 40 zemalja koje su sada rezidentne u našem sjedištu u Hagu. E, ti e, službenici koji su zastupnici svojih država članica imaju izvršne moći izvršne ovlasti koje nema Europol pa mogu e, prihvatiti informacije i stručnost kako bi koordinirali operacije u svojim zemljama. Oni su ključni dio rada Europola i to daje dinamičnu platformu e, na koju Europol može provoditi svoje aktivnosti. To je temelj naših sposobnosti da radimo u tako mnogo zemalja. Naravno, sada se razvija i e, naša suradnja sa misijama. Imamo izvršne funkcije u onim e, područjima koji su bitni za unutarnju sigurnost Europske unije. Osim toga, SAD je glavni strateški partner Europolu Oni su uključeni u zajednicu, e, u zajednicu ovih e, službenika za vezu. Imamo 12 takvih e, saveznih službenika koji igraju ključnu ulogu u našim istragama. Već sam spomenuo stratešku važnost zemalja Sjeverne Afrike i Bliskog istoka, Zapadnog Balkana, a i Turske, gdje još uvijek želimo s njom imati najbolje moguće odnose. Interpol naravno je i glavna platforma za policijsku suradnju u svijetu i druge međunarodne organizacije kao NATO s kojim smo angažirani. Hvala. Evo, ovo je bio kratak e, sažetak našeg e, programa. E, mi ćemo skupini dati usvojen nacrt ovog dokumenta to e, dajemo svake godine u siječnju e, komisiji, Europskom parlamentu i vijeću. E, sljedeći dokument o našem programu će vam stići u siječnju. Evo, nisam izgubio ni glas, nisam se zakašljao, ali sada ću se zaustaviti. Hvala. dear um, uh, Dragi kolege, hvala Robu. Ja bih htio nešto reći uh, u vezi sa dnevnim redom. Vi ste čitali kompromise i možda ste malo zbunjeni. Upravo sam spomenuo da u, u uh, dokumentu ima greška. Imate dvije kopije u jednom setu. Ako ste to čitali, onda ćete vidjeti da Imamo dvije identične kopije. Prve tri stranice e, su one stranice koje su važne. Čitajte te tri stranice. ispričavamo se. E, to je išlo u tisak e, prije sastanka na brzinu i napravili smo grešku. Ispričavamo se. Obratite pažnju samo na prve tri stranice. A zanemarite ostatak. A sada dajem riječ su predsjedatelju. Evo, preuzeo sam odgovornost za ovu grešku. Evo, izvoli, imaš riječ. Hvala lijepa, e, gospodine Wainwright. Prije no što priđemo na pitanja, E, htio bih na dvije minute dati riječ e, gospodinu Pistoriusu, a onda na dvije minutu e, gospodinu Desmirandu. Izvolite gospodine Pistorius, imate dvije minute. Hvala lijepa predsjedatelju, dame i gospodo. E, poslovnik, e, tu imamo dvije primjedbe. Već sam jučer rekao, Europol kao sigurnosna služba treba povjerenje, e, ali ima i odvažnost da omogući efikasnu kontrolu od parlamenta, ali ta kontrola mora biti moguća. Trebamo uvjete koje će nešto koštati ako e, to odmah e, počnemo s time da to ne smije ništa koštati niti stajati na struda, onda se možemo odmah odmaknuti od toga. Moramo izgraditi povjerenje, a e, tome pripada i kontrola. Podskupine su od elementarne važnosti za naš rad između naših sjednica i stoga ih se ne možemo odreći. Druga primjedba. E, e, e, dopustiti pismena i usmena pitanja su dopuštena, ali ako onda odgovaramo samo na usmena pitanja, to nije dobro. Treba imati i pismene odgovore, ali onda broj pitanja treba ograničiti E, e, samo odgovori na usmena pitanja e, mislim da to nije dobro rješenje da to nije održivo taj kompromis nije prihvatljiv i još je nešto tajništvo trebali smo Čuli smo o tajništvu koje bi se trebalo e, nadovezati na tajništvo Libea, spojiti se s njim. Mi smo e, mišljenja da to možemo e, napraviti neutralno u smislu troškova ako tu pomognu države članice. Moramo reći nećemo dopustiti luksus u navodnicima ali ne smijemo e, niti težiti prevelikoj jeftinoći. Moramo imati strukturu koja će e, izazvati i potaći povjerenje. Europol, kao je što je već rečeno, e, srednjeročno i dugoročno će morati djelovati i kao posrednik unutar šengenskog prostora Stoga moramo omogućiti daljnji razvoj Europola. Stoga molimo s njemačke e, strane e, nemojte nametati e, štednju u okviru ove parlamentarne kontrole. Hvala lijepa gospodine Pistorius vi ste već prešli na sljedeću točku dnevnog reda. E, to je intervencija zapravo o, sada, e, sada smo čuli nešto o programu Europola. Mislili smo da ćete nešto reći o višegodišnjem programu rada Europola. Da, to ću napraviti rado ali moje primjedbe e, su važeće i e, nema veze. Ja ću to ovaj, rado ponoviti kasnije. E, pozdravljam radni program kao i strateške ciljeve koje smo upravo, o kojima smo upravo nešto čuli. Radni program je dobar, dobra osnova za poboljšanje suzbijanja terorizma, organiziranog kriminala, kibernetičkog kriminala kao i kontrola vanjskih granica. E, ove prijednje možemo odstraniti samo kroz e, jake ovlasti Europola. E, po mom mišljenju to je najvižna institucija u arhitekturi sigurnosti Europske unije E, on je čvorište za razmjenu informacija između e, država članica EU-a kao i sa trećim zemljama. SIS e, i druge mreže moraju biti tehnički proširene i bolje iskorištene. To je centralna mjera jer vidimo da kriminal raste E, e, entry-exit sustav, e, otisci prstiju, i druge mjere kontrole trebaju biti pojačene. Cilj je programa da organizacija postane interoperabilnija. To je prioritet sigurnosnih agencija u Europi umrežavanje e, informacija je neophodno, a to će potaći i povjerenje naših sugrađana u sigurnosne organizacije. Težište e, ovog programa je e, suzbijanje terorizma. Pozdravljam osnivanje Centra za suzbijanje terorizma i njegovo jačanje po mom mišljenju trebamo uzeti i obzir i, i ovlasti ECTC-a. E, on mora dobiti šire ovlasti. E, jačanje Europola, dame i gospodo, njegove ovlasti e, je središnja, to je naš prioritet. To je cilj je da imamo jedan europski FBI Radni program za 2018-2020 je značajan korak u tom smjeru. On doprinosi tome da Europa postane sigurnija za e, njezine građane. Hvala. Hvala lijepa. E, e, mera ima dvije minute. Hvala lijepa predsjedniče. Mislim da je sasvim jasno da Bundestag vrlo dobro e, govori. Jasno je također da e, i drugi će imati mnogo toga reći. E, nadam se da ćete dati isto toliko vremena i Europskom parlamentu. Neću ići kroz e, moja osobna pitanja e, o ovoj točki, ali kako bismo Evropska skupina Europskog parlamenta se e, sastala prošlog tjedna i pogledala radni program Europola. E, ja ću e, objasniti što nas zabrinjava. To nisu moje osobne točke. To su e, točke zabrinutosti za članove skupine koja se sastala. Ja sam izvjestitelj za tu temu. Izražavam zabrinutosti Europskog parlamenta. Potreba suradnje s Interpolom ali nemamo tu pitanje o tome kako ocijeniti kvalitetu podataka Interpola. E, možete li to objasniti? Europol kaže da će nova uredba odrediti kako će e, Europol surađivati s privatnim tijelima. To pokriva nova uredba, međutim parlament bi htio znati koji oblik e, suradnje ćemo imati? Treće pitanje. Program kaže da suradnja sa drugim tijelima EULISA e e, i drugi, druga tijela da da će se to razvijati na područjima od zajedničkog interesa. Nemamo radnih planova ili raspored za to. I na kraju uredba e, omogućava sura, e, sporazume o suradnju sa trećim zemljama i partnerima. koje su zaključeni prije 1. svibnja 2017. Molimo informacije o tome. Evo, to su moji kolege i kolegice e, zaključili. Mi naravno podržavamo Europol. E, I kao što znate, mi smo odobrili povećanje sredstava za 10 milijuna za sljedeće financijsko razdoblje. Što se tiče PNR-a, to je veliki korak naprijed, popis e, imena putnika. O, e, E, nešto što će biti zanimljivo e, za ženske kolegice 34% e, osoblja Europola su žene. Mislim da ako pogledate stvari u SAD-u važno je se podsjetiti da je SAD važni partner za međunarodnu sigurnost i za Europol naravno. Hvala ljeba, gospodine Dezdemera. Mm. E, e, moramo napraviti plan kompenzacije za e, vrijeme javljanja za riječ. Mm. možda bi gospodin Wainwright želio odgovoriti na ova pitanja prije no što imamo dodatnih pitanja. Ja ću odgovoriti gospodinu Pistoriusu. E, zahvaljujem na njegovoj podršci za rad Europola općenito govoreći. E, budući mandat e, Europola i podrška sredstvima je vrlo dobro došla. Kvaliteta podataka, ocjena kvalitete i tako dalje. Vi ste E, sposobnost Europola da adekvatno prikuplja i analizira i razmjenjuje podatke na zakonit i učinkovit način je u središtu našeg e, kapaciteta da podržavamo države članice. E, stoga pohvaljujem institut institucije u njihovom uspješnom zaključevanju e, novog zakonodavnog okvira za rad Europola uključujući i režim zaštite podataka koji se sada tiče i Europola. To je specifičan e, režim koji je model za svijet kako se sustav može primjenjivati na e, ovakova sigurnosna tijela. Sada imamo vrlo moderan, vrlo učinkovit način na koji možemo upravljati našim radom. E, e, imamo vrlo stroge zahtjeve za zaštitu e, i sigurnost podataka, ali imam, moramo imati i režim koji će biti operativan i učinkovit. Što se tiče pitanja E, Interpol e, ima različite režime e, zaštite podataka. Možda nemaju isti sustav kao Europol. Dakle, Interpol ima jedinstven način suradnje sa ostatkom svijeta. U središtu naše zaštite su sigurnosni protokoli koji osiguravaju da vlasnici podataka u državama članicama imaju kontrolu nad tim podacima. Mi nemamo pravo da te podatke e, automatski podijelimo sa Interpolom ili privatnim tijelima bez odobrenja vlasnika podataka. Ti standardi su vrlo važni za održavanje nivoa povjerenja u našu instituciju. E, naravno, mi se držimo e, naših standarda za zaštitu podataka. I mi imamo e, vrlo različite podatke iz različitih izvora. Za privatna tijela imamo pojačane mehanizme za suradnju u budućnosti. To je važno jer naročito u suzbijanju kiberkriminaliteta Mm, e, tehnološke kompanije su sada vrlo važne, one su u prvoj liniji odgovaranja na napade e, e, te vrste kriminala. Primarna sigurnost podataka i uredba o tome se provode na nacionalnoj razini. Što se tiče tijela EU-a, imamo radne aranžmane za razmjenu podataka imamo Frontex, Eurojust, Eulisa i također treće zemlje, to je posebna stvar. Uredba e, osigurava da ona, e, oni sporazumi o suradnji koje je u Europol e, sklopio pod prethodnim režimom, ti su sporazumi valjani i važeći. To je jako važno E, SAD, Norveška i tako dalje su naši važni e, partneri. Što se tiče sklapanja budućih sporazuma, e, to će biti pod novim režimom koje će definirati Europska komisija. 34% osoblja Europola su žene. Žao mi je da imamo samo 34%. Nastojimo taj broj povećati. E, e, e, razmjer kandidata koje su žene su, je nizak. Malo se žena javlja za te poslove. To je karakteristika Europola koju moramo još poboljšati. Hvala. A sada idemo dalje na pitanja. Podsjećam vas da morate svoje pitanje e, staviti na papir i dati našem osoblju. Imaćemo jedno pitanje od e, predstavnika nacionalnog parlamenta, jedno pitanje od strane e, Europskog parlamenta. Zastupnik iz Cipra ima riječ. Gospodine Wainwright, sporazum o popisu imena putnika. Htio bih nešto o tome čuti i od vas. Kako to ocjenjujete? E, kako će to uzeti u obzir i odluku Europskog suda o tom predmetu? I još jedna stvar. Nakon najnovijih terorističkih napada, da li smatra Predsjedatelj kaže moram vas malo prekinuti. E, je li prijevod u redu sada? Evo. Jel ste čuli što sam upravo rekao? Je li to prošlo? Je li to prevedeno? Da li da to ponovi ili mogu nastaviti gdje ste, na mjestu na kojem ste me prekinuli? Nemamo engleski prijevod? Nemamo prijevoda na engleski a imamo i problem je s francuskim prijevodom. Engleski kanal, čujemo francuze. Kroz engleski kanal probija francuski. Na engleskom kanalu čujemo i francuski. Da li stvari sada funkcioniraju? Izgleda da je sve u redu, možemo nastaviti. Hvala lijepa. E, da, da nastavim gdje ste me prekinuli. Htjeli bismo nešto čuti o razvojima koje se tiču odnosa a, e, Europola i Izraela. Morate početi iz početka, nažalost. To smo izgubili. Hvala lijepa. Dakle, počinjem iznova. Htjeli bismo rado čuti od vas još nešto o sporazumu o, za, o popisu imena putnika. Koliko to utječe na planiranje višegodišnjeg programa? i kako se tu uključuje e, e, odluka Europskog suda. Drugo, htio bih čuti nešto više od vas o razvoju odnosa između Europola i Izraela. Na zapadnom Balkanu vidimo sve veću radikalizaciju. Koje će korake poduzeti Europol na tom području? Evo sada imamo tri pitanja. Gospodin Wainwright će odgovoriti na kraju. Imamo sada finski parlament, ima riječ. Hvala eh, Europolu na njihovu radu. Kao što znamo, Europol eh, igra važnu ulogu u provođenju, u provedbi zakona u državama članicama. Eh, tako se možemo zajedno boriti protiv organiziranog kriminala i drugih vrsti kriminala. Informacijski sustavi su od središnje važnosti E, finske sigurnosne agencije aktivno koriste njihove baze podataka kao i analize Europola o prekograničnom kriminalu. E, tako se možemo bolje boriti protiv te vrsti kriminala. E, program identificira paneuropske izazove E, države članice zaista trebaju podršku u borbi protiv kriminala i radikalizacije. Radni program e, naglašava važnost i te sustava i analize podataka. To su sredstva kojima Europol podržava agencije za provedbu zakonodavstva. Države članice trebaju i stručnost Europola. A i one same moraju razvijati tu stručnost kako bi surađivale u suzbijanju kriminaliteta. E, teško je to koordinirati s treba e, ulagati u, osposobljavanje e, osoblja, sigurnosnog osoblja u državama članicama kako bi se poboljšale stručnosti i vještine. E, osposobljavanje e, stvarno ima ključnu ulogu u našem radu. E, unutarnja sigurnost, zaštita podataka, sve je to dio radnog programa informacijski sustavi, e, pojačana razmjena informacija, sve to od e, velike važnosti za e, zaštitu podataka. kako na nivou propisa, tako u praksi. Mi sada imamo strože zahtjeve za zaštitu podataka vaši komentari o, praktičnim sredstvima zaštite podataka. E, nacionalni službenici za sigurnost imaju nacionalne odgovornosti. E, oni, oni moraju imati dovoljna sredstva za svoj rad. Hvala lijepa. Sada dajem riječ e, Silvi Gijom iz Europskog parlamenta. Hvala lijepa, hvala lijepa na ovom izlaganju koje je bilo vrlo zanimljivo. E, e, trebamo nastaviti suradnju sa Interpolom i drugim europskim agencijama. Veze između Interpola i Europola, to bi me zanimalo Mm, na, naročit se radi o zaštiti podataka a, ali i o bazama podataka Interpola e, e, e, tu imamo i političke motive zaštite e, mm, u, u, u uredbi o Etijasu kako postupate s tim predmetom Ja, <laughs> sorry. Eh, eh, eh. Hvala vam na pitanjima. A sada dajem riječ gospodinu Wainwrightu koji će na njih odgovoriti. Hvala gospodine Kiteras. E, nedavna presuda Europskog suda još uvijek se razmatra i koji će biti njezin, jer će njezin učinak se neće odnositi samo na Europol. Na ono što trebamo ovdje razmotriti je koliko će imati učinka na transpoziciju e, PNR direktiva u nacionalne e, zakone, ali to nije na meni da sudim, no trenutno ova najnovija presuda nema utjecaja na naš program, naš program Međutim, to se, ako se to bude promijenilo vezano za direktivu o toj temi, onda će se to i na nas odnositi, jer se u toj direktivi govori o tome da Europol ima ulogu pomaganja raz, u razmjeni informacija u okviru te direktive. Što se tiče Izraela, već nekoliko godina pregovaramo o, mogućom, o sporazumu o mogućoj suradnji koji još nije zaključen, iako je blizu zaključenja ali onda ćemo zapravo već izgubiti vrijeme jer sada imamo novi mehanizam na snazi koji, u skladu s kojim treba zaključivati takve ugovore i to više radi Europska komisija, ne Europol, pa sad čekamo da vidimo da li može ovaj predviđeni sporazum sa Izraelom biti zaključen u tom smislu sposobnosti izraelskih snaga u su vrlo visoke i znamo da postoje zajedničke prijetnje, pa Europol je i dalje sklon zaključenju tog sporazuma, ali zakonodavac treba o tome donijeti konačnu odluku. Što se tiče Zapadnog Balkana, dio e, i taj sektor je uključen i ta regija iz tog razloga smo intenzivirali, intenzivirali suradnju sa svim državama zapadnog plana. Imamo gotovo sa svima sporazume o suradnji. Imamo časnike za vezu svuda u, iz te regije u Europolu i intenzivirali smo razmjenu informacija vezano i za radikalizaciju i druge oblike teškog kriminaliteta. Eh, gospođu Taliti iz Finske. Slažem se da je važna uloga obuka. Imamo o tome eh, i prioritete, resursi su na raspolaganju, govorilo se i ona je govorila i o tome da bi Europol mogao predstavljati određenu standard po kojem bi se ravnali nacionalni eh, ja svakako se slažem da bi Europol mogao imati ulogu glasnogovornika za, za nacionalne agencije u, i da bi mogao koordinirati aktivnosti nacionalnih tijela i mislim da tu stvarno imamo važnu ulogu i možemo pokazati koje su najbolje prakse u brojnim područjima uključujući zaštitu podataka ili imamo poseban režim koji sam i ranije već pohvalio mislim da to je model najbolje prakse u smislu definiranja standarda e, za kad se radi o ograničenju svrhe, ulozi, funkcije zaštite, ulozi EDPS-a. I to su sve esencijalni elementi ako želite imati učinkovit režim. vezano za ETIAS, i watchlist i Interpol. Mi smo, kao što sam već rekao, svjesni da su baze podataka Interpola napravljene po drugačijim standardima, da tako kažem, nego što su naši e, u Europolu. Toga smo svjesni. I stoga imamo ograničenja u smislu koje podatke možemo razmjenjivati s njima e, moramo imati odobrenje vlasnika podataka na nacionalnoj razini što se tiče oslanjanja na podatke koji dobivamo od Interpola. Tu radimo procjenu od slučaja do slučaja, posebno e, kad se radi o originalnom izvoru podataka iz koje zemlje su znači došli podaci koje ima Interpol. Ne, ne, ne, ne stavljamo znak jednakosti između e, podataka koje dobivamo od Interpola ili podataka koje smo dobili od Francuske ili Bugarske prema druga, koji puta ti podaci koji su došli izvan Europske unije nisu prikupljeni u, skladu s istim standardima koje mi koristimo. Znamo da postoji političke rezerve vezano za korištenje tih podataka i to je politička odluka koju treba donijeti kad se radi o tome kako mi možemo koristiti te podatke. Hvala lijepo. Ono. Idemo na dalja pitanja. imam, dajem riječ predstavniku Bugarskog parlamenta. Govorit ću o nekoliko tema za gospodina Weinreita. Program za 20, do, do 2018. do 2021. je vrlo detalja ne radi se tu samo o Europolu, nego i o tome što je uloga nacionalnih vlada i o tome što zapravo se treba raditi. E, kad se radi o nacionalnom parlamentu, pitamo se što mi radimo kao mehanizam nadzora vezano za naše agencije koje su zadužene i da li razmjenjujemo sve informacije. ako to je višegodišnji program i ako želimo imati kapacitet da damo puno analizu, da damo podršku, da, da dobiju podršku zemlje članice u borbi protiv različitih oblika prekograničnog kriminaliteta, nacionalne države trebaju dati informacije, a ako zemlje članice ne razmjenjuju informacije sa Europolom, Europol ne može doći do, ne može raditi ono što bi nam svima bilo korisno pa bi posebno htio naglasiti, e, zahvaliti gospodinu Vajnoretu koji je tijekom deset godina iz Europola napravio centar koji daje informacije nakon što ih dobije, razmjenjuje informacije nakon što je dobio zemalja članica. Moram naglasiti značaj Europola što se tiče i komunikacije sa trećim zemljama sa SAD-om kao strateškim partnerom. Govori, govor, čuli smo o Turskoj i bio sam impresioniran onim što je rečeno. Što se, dogodi, što se događa na Bliskom istoku, Iranu, u Siriji, sve to treba uzeti u obzir. Tu je bilo izloženosti zemalja članica recimo kad se radi o proizvodnji heroina u tim zemljama. Imamo puno e, izbjeglica koje dolaze u Europu, i mislim da ta vrsta kriminaliteta će se približiti Europskoj uniji zajedno sa izbjeglicama. Zato moramo biti toga svjesni i dati informacije, razmjenjivati informacije između država članica. Postavilo se pitanje prije nekoliko minuta kad smo govorili o Zapadnom Balkanu. Zapadni Balkan Austrija, Estonija, Bugarska, Austrija, mislim da te zemlje mogu doprinijeti povećanju sigurnosti ako su uključene u proces razmjene informacija, ako s njima surađujemo. Hvala lijepo gospodine Vajlajt što ste s nama radili kao tim i hvala vam na povjerenju koje smo sad imamo u Europol, a mislim da je tu važan vaš osobni doprinos. Bugarska to pozdravlja, puno smo zajedno postigli da bismo osigurali sigurnost Unije. Hvala lijepa. Gospodin Armin Schuster iz Bundestaga. Pridružujem se pohvali e, bugarskog kolege. Htio bih rado čuti od vas osim vrlo dobrog e, opisa zaštite podataka i tako dalje. E, e, htio bih znati vaše mišljenje o daljem razvoju Europola. Koje imate želje? Gdje su vaša politička smjeranja? Gdje su ograničenja? E, da li smo mi e, europljani naivni kad e, vjerujemo da možemo imati zajednički centar za suzbijanje terorizma mm, mm, početak je bio 50 suradnika to je bilo vrlo skromno kakva je vaša vizija, vizija Europola za zajednički centar za suzbijanje terorizma? Politički čujem često zahtjev za europskom graničnom policiju. To je ispravno. Ali mislim da je još e, važnije da imamo e, europski ured za suzbijanje kriminaliteta e, je li to cilj Europola? E, e, zadnje pitanje. Teroristički napad e, potiču i iz mjesta izvan Europe kao i iz same Europe. Jesmo li možda pocijenili podatke koji dolaze izvan Europe? Vi ste to objasnili, ali moramo li možda Eh, eh, ukloniti eh, barijere recimo u suradnji između Europola i Interpola ili ste možda zadovoljni sa sadašnjom situacijom? Hvala lijepa na ovom pitanju. Gospođa Kinić ima iz Europskog parlamenta ima riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Zahvaljujem i na vašem izlaganju. Nedavno sam bila u Europolu kao dio e, odbora za kontrolu proračuna, nadzor proračuna. Pa sam išla još jednom posjetiti Europol i produbiti malo različite teme o kojima se govorilo i mogla sam utvrditi, i to govorim kao Taljanka koja zaista vjeruje u suradnju, mogla sam ustanoviti da e, rad e, Europola se stalno poboljšava, ako se to može reći, u smislu da i dalje zaista predstavlja dodanu vrijednost kada se radi o borbi protiv najtežeg međunarodnog e, prekograničnog kriminala i podržava naše zemlje baš e, putem e, te razmjene podataka koja je vrlo dobra putem ovog sustava sjena. Možete se na nju pouzdati. Pa sam željela zamoliti da razmislite, jer nakon što smo otišli u SAD, smo čuli da suradnja s Europolom je zaista važna i značajna suradnja. I e, sada ide moje pitanje u odnosu na strane borce. Vidjeli smo da nažalost i u nedavnim atentatima se vraća ta figura stranog borca. Smatrate li da pod ovim konkretnim profilom i u sljedećem programskom razdoblju možemo učiniti više i što možemo učiniti više? I još jedno pojašnjenje e, ako možete dati jer ja sam i u e, temi proračuna čula da ste vi objasnili sustav proračuna i potporu koju mi pokušavamo kao parlament dati jednom proračunu koji je u skladu s potrebama. Kada biste nam mogli dati nešto više informacija Pa baš e, za sustav e, programiranja, odnosno e, unutarnjeg sistema, sustava unutarnje revizije koji omogućava Europolu da na najbolji mogući način iskoristi sredstva koje dobiva kako bi pružio sve bolju uslugu, naravno u svjetlu suradnje koja je važna za borbu protiv prekograničnog kriminala. Hvala. Hvala svima na pozitivnim e, e, riječima o Europolu. Tu smo čuli jako važno jer u radu Europola ne govorimo samo o središnjici u Hagu, nego o cijeloj zajednici koja je zadužena za provedbu zakona koju Europol predstavlja. I tu postoji zajednički zahtjev na cijelu kolektivnu zajednicu da, zajed, da surađuje. I što se tiče e, razmjene informacija, e, Europol nije ništa ako ne može doći do podataka koje prikupljaju nacionalna tijela vlasti. Prema tome treba naglasiti da sve nacionalne organizacije isto trebaju sebe pogledati u gledalo i vidjeti koja je njihova uloga u zadovoljavanju zajedničkih zahtjeva vezano za sigurnost Europskoj uniji. a naravno svaka zemlja članica nema tako dobre rezultate kao svi, iako su svi, možemo općenito reći, popravili kvalitetu svoga rada tijekom zadnjih nekoliko godina. E, predstavnik Bugarske govori o vlastitom iskustvu jer smo tu vidjeli značajno poboljšanje suradnje sa Europolom i već smo spomenuli važnu ulogu Turske i Zapadnog Balkana. Htio bi vidjeti da se Turska više integrira u rad Europola nemamo za sada program, e, sporazum o suradnji na operativnoj razini sa Turskom, a to je jaz u našim sposobnostima, posebno kad se radi o borbi protiv e, brojnim oblicima kriminaliteta kao i pitanja stranih teroristi. Gospodin Šuster pitao me pitanje e, koje mi postavljaju i brojni novinari vezano za budućnost Europola i to nije pitanje na kojem ja puno razmišljam jer ono nije u okviru realnosti. Europski sporazumi eksplicitno isključuju mogućnost da Europol ima izvršnu ovlast. Prema tome to nije nešto o čem ja razmišljam, ali kad bi se ugovori promijenili u političkom smislu, onda bi tu imao, bio i nova, pa, bila i nova paradigma za Europol u budućnosti. To bi onda značilo potpuno novi okvir rada. Gotovo bi se moralo krenuti iz početka. Nisam, ne kažem da se to ne bi moglo ili ne bi trebalo napraviti, možda bi se moglo, ali to zahtjeva potpunu e, izmjenu reviziju Europola jer ja ono što ja sada radim na mom radnom mjestu e, zapravo pokušavam e, koristiti podatke kako bi dao podršku borbi protiv kriminaliteta prekograničnog i tu mislim da smo donekle bili uspješni, ako želite između toga kreirati političke, policijske snage koja radi e, uhićenja na terenu, to više nije Europol, to je nešto drugo. To je možda poželjno u budućnosti, ali je onda to politička odluka, a izvršni direktor sada treba slijediti ono što je političko, što je ovlaštenje E, o njegove organizacije kad, kad sam to sad rekao mogao bi sad reći što ja očekujem više e, ulaganja u kibernetičke osposobljenosti više suradnje sa privatnim partnerima i zemlje članice trebamo postati još digitalno opremljenija i osposobljenija organizacija u budućnosti jedini najveći izazov je da i dalje razvijamo povjerenje zemalja članica preko zadnjih os, tijekom zadnjih osam godina uspjeli smo u tome vezano za prekogranični kibernetički kriminal u velikoj e, mjeri gotovo nema istrage u, koja u bilo gdje u Europi koja je vezana za kibernetički kriminal, a ne uključuje Europol i ono što ja žalim e, kad gledam na zadnje godine da nisam bio dovoljno u stanju uvjeriti zemlje članice da uspostave pod postotno partnerstvo vezano za terorizam sa Europolom. Puno je bolje sada nego što je bilo prije tri godine, usprko svim tragedijama, ali to još uvijek nije na odgovarajućoj razini. I to me brine zbog e, prijetnje koju terorizam predstavlja sada i, prof, i zbog profila terorista, gdje teroristi često imaju kriminalnu povijest a podaci koje imamo Europola mogu biti ključni kad se radi o razumijevanju terorističkih aktivnosti i želim da to bude dostupno u puno drugačijoj razini. Mi sada radimo na tome da to napravi, da to promijenimo eh, i napravili smo neke pozitivne korake, ali još nismo stigli gdje želimo biti i nadam se da ćemo to uspjeti u budućnosti. Mislim da je e, Europolov e, status quo u više manje u redu. A gospodin Činići, hvala vam. Gospođo Činići, hvala vam na vašim primjedbama. Naravno, iskustvo Italije na neki način je pokretano, pokretalo i razumijevanje Europola jer su tu je borba protiv mafije nama pomogla da razvijemo strategije koje koristimo u drugim dijelovima. Što se tiče stranih terorista, tu imamo partnere izvan granica i prijetnja teroristom je složena danas, zato što se tu ne radi samo o povratnicima, nego i radi kilaziranih eh, pojedinaca u našim zajednicama. Prema tome treba razviti profile kad se radi o oba tipa terorista. Što se tiče proračuna, Zahvili smo za eh, doprinos ovog parlamenta koji je omogućio da se dodatna sredstva daju Europolu, to je za nas njužno. Imamo mi internu obavezu da provedemo reforme koje bi omogućile bolje učinkovitost korištenja sredstava i mogu vam reći da smo zadnjih godina agresivno smanjivali naše administrativne troškove kako bismo imali više sredstava za operacije, smanjili smo broj menadžera, znači stanjili smo našu upravljačku strukturu kako bismo maksimizirali sredstva na raspolaganju za operacije. I na kraju svake godine stopa nepopunjenih radnih mjesta je vrlo niska, manje od 2% tijekom zadnjih nekolika godina, što pokazuje koje reforme poduzimamo da bismo iz Europola napravili jednu što učinkovitiju organizaciju. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa, gospodine izvršni direktore. Ja sada predstavljam i predsjedništvo i Estoniju. Estonija je mala zemlja, ali ona surađuje u međunarodnoj e, sigurnosti. E, vrlo smo aktivni. aktivni. Eh, aktivno doprinosimo i vrlo cijenimo eh, suradnju unutar Europola kroz časnike za vezu eh, i kroz analize Europola. Govorili smo jučer mnogo i danas o bazama podataka. Zajedničko korištenje tih baza podataka je važno i svi se nadamo da će analize E, se moći brže koristiti nakon naših zahtjeva. Kako bismo u pojačali e, učinkovitost Europola. E, srdačno zahvaljujem gospodinu Wainwrightu na e, obavljenom poslu. Zahvaljujem na svim odgovorima na naša pitanja to je vrlo korisno. Čuli smo mnogo toga o vašoj aktivnosti, ali e, ono što smo čuli nam daje i veliku nadu u bolju budućnost. Uh, Dragi kolege, zahvaljujem. Zahvaljujem gospodinu Wainwrightu. E, on će nas napustiti u ime mog e, Zahvaljujem u ime mog parlamentarnih kolega isto tako za sad njegov rad. Dok e, mijenjamo osobe na panelu, zamolio bih samo pauzu od dvije minute prije nego što krenemo na dio vezan za poslovnik. Dakle, trebamo jedno dvije minute stanke. Ako imate pred sobom nacrt e, poslovnika koji smo podijelili. E, spomenuo sam koje su područja u e, samom poslovniku, pa ćemo započeti za dvije minute. Hvala vam lijepa na strpljenju. Hvala colleagues, uh, some members outside if to... Ima još nekoliko članova vani, pa ako im možete javiti da smo spremni početi. Hvala. members Još imamo članova koji su vani, e, imaju razgovore telefonske, pa ako im neko može javiti da uđu, bilo bi dobro, kako bismo mogli početi. So, Dragi kolege i kolegice, još jednom vam zahvaljujem na izvrsnoj raspravi koju smo vodili jučer. Zahvaljujem kolegi Dijas de Meri što je jučer predsjedao u moje ime i što je bio e, što je vodio tu predivnu raspravu koju je moj kolega gospodin Ajk. Na početku želim reći prije nego što započnemo raspravu o poslovniku, razmjenu mišljenja i nadamo se i donošenje poslovnika. Jasno je kada smo poslušali raspravu, a ja sam je vrlo pozorno slušao i od nacionalnih parlamentarica i zastupnika Europskog parlamenta siguran sam da se moj e, supredsjedatelj slaže da svi istupi su ciljani jačanju Europola. Europola. Čuli smo izlaganje Roba Wainwrighta i e, istupe e, vas i niti jedno izlaganje nije bilo usredotočeno na ništa drugo osim na jačanje Europola u ime Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta i sigurno se gospodin e, Demera slaže sa mnom da gledamo na Europol kao na uspješnu priču. Ali sada imamo detaljni zadatak da osiguramo da se donesu, da se donese poslovnik zajedničkoj parlamentarne skupine za nadzor i da to e, učinimo danas ujutro. Dakle, imamo prvu raspravu o tome E, rasprava je pokazala koja su različita mišljenja i koji su amandmani predloženi. Većina pitanja e, znači da mišljenja nisu previše udaljena i sa supredsjedateljom e, JPC a mi smo izradili ovaj kompromisni prijedlog koji sada imate pred sobom. Ja ću proći kroz ove teme u sažetku. Shvatio sam da su mnogi od vas tražili riječ, ali prvo ću vam e, dati sažetak e, kompromisnog prijedloga. Pročitajte ga, molim vas, u, e, zajedno sa kompromisom koji je pred vama, pa ćemo vidjeti možemo li donijeti taj poslovnik i te izmjene ili još uvijek želite uzeti riječ i nešto reći. Prva tema mi ćemo uključiti predsjedničku trojku u pripremni rad e, dnevnog reda e, e, zajedničke parlamentarne skupine. Dakle, to je jedno od pitanja koje se spomenulo juče. Sada ćemo imati jasno spominjanje tajništva koje će se sastojati od osoblja parlamenta i predsjedništva. Oni će usko surađivati sa prethodnim i sljedećim e, predsjedništvom parlamenta i pomoći e, predsjedatelju kao što čine danas i e, Isto tako je već uspostavljena predstavništvo vaših parlamenta. Isto tako kada se radi o donošenju odluka dodali smo riječi in principle u načelu. I četvrto, kada se radi o vremenu e, istupa, mi smo ograničili ga s obzirom da su predsjedatelj o tome odlučuje e, upravo u trenutku govora. E, stvorili smo i kompromis vezano za mogućnost postavljanja pitanja Europolom. To je nova točka 4.1a koja isto tako pokazuje da e, pitanja u pisanom obliku se mogu postavljati. To je novo u 4.1a, dakle članovi e, parlamentarne skupine mogu postavljati usmena i pisana pitanja e, kako bi Europol mogao odgovoriti parlamentarnoj skupini. Dakle, molim i supredsjeditelja to podupru jer mislim da želimo reći da u nekom trenutku e, se može, mogu tražiti i pisani odgovori Europola i da bi to također trebalo ovdje naznačiti. To je pitanje vezano za pisana pitanja e, u 4.1a, to je novo. Šesto, traži se pojašnjenje odredbe da se uključi prevođenje, usmeno prevođenje na sve jezike i e, dodatni troškovi sastanaka e, će e, će snositi parlament koji traži upravo takvo prevođenje. Isto tako želimo osigurati redovito izvještavanje u pisanom obliku parlamentarne skupine od strane promatrača i osim toga mi supredsjedatelji ćemo pokušati naći radno rješenje vezano za podskupine. p Kada se radi o pitanju Danske, kolege, što se tiče razine sudjelovanja Danske, mi smo pozorno poslušali mišljenja svih uključenih Eh, časnih članova danskog izaslanstva koji su izrazili vrlo jasno svoje stajalište kao i ostala izaslanstva i zastupnici Europskog parlamenta. Jasno je da nismo pronašli zajedničko stajalište u, ovom trenutku, pa bismo ostavili ovu temu da se o njoj odluči na sljedećem sastanku u Bugarskoj. Naravno, Danska će biti pozvana kao i sada i ta eh, tema eh, ne znači da ne možemo postići konsenzus o drugim temama. Jasno je koje je stajalište upravnog odbora, odbora parlamentarne skupine kada se o ovom statusu radi, ali ne želimo e, za sada blokirati ostala pitanja. Ako se sva e, izaslanstva slažu s izmijenjenim tekstom, možemo ga smatrati E, dogovorenim. Na sastanku u Bugarskoj e, e, govorit će se samo o pitanjima skupina za promatranje, odnosno promatrača. Dakle, moramo vidjeti samo slažete li se ili ne, ali prije toga zamolit ću svog supredsjedatelja, gospodina Ajka, da uzme riječ. Hvala lijepa. Hvala. Hvala lijepa Claude Moraes na ovim pojašnjenjima. Kao supredsjedatelj e, se slažem i želim reći da smo napredovali u radu što se tiče kompromisa. To je vrlo dobro, naravno. Moći ćemo eventualno usvojiti e, ovaj e, poslovnik. Slažem se također da nećemo dugo raspravljati o ovom okviru suradnje jer naš cilj je da pređemo na temeljna pitanja da raspravljamo o korisnosti Europola kako bolje doprinijeti e, njegovu radu Naravno, to su značajna pitanja, stoga pozdravljam sve ove prijedloge koje smo dobili s vaše strane. Prijedlozi su nam bili konstruktivni i korisni. E, naše izaslanstvo također podržava prijedloge u potpunosti. E, oni su važni jer e, glas naših nacionalnih parlamenata e, je glas njihov je sada jači. E, pitanje Danske se sada neće raspravljati E, status promatrača e, Danske. To nećemo sada e, raspravljati jer se nismo složili o prirodi ove odluke. To su pravna pitanja čini mi se da e, vrijeme koje ćemo posvetiti raspravi između nas e, će biti vrlo korisno. Što se tiče pitanja podskupina, nekima nije jasno o čemu se radi čime bi se bavile te podskupine. Stoga je bolje da e, definiramo modalitete osnivanja ovakvih podskupina kako bi te podskupine funkcionirale. Evo, to sam htio reći. Nadam se da ćemo danas uspjeti usvojiti ovaj poslovnik. Hvala. Colleagues, we have 17 uh, colleagues who wish... Imamo 17 kolega koji žele uzeti riječ. Ali prije nego što to učinimo, mogu li zamoliti da vidim eh, da li je neko protiv toga, možemo li postići konsenzus eh, u usvajanju poslovnika i onda možemo e, prihvatiti one kolege koji još uvijek žele govoriti. Mislim da bi to bilo razumno. Imamo li nekoga protiv? Kornelija, izvolite. nisam protiv cijelog poslovnika, ali mislim da jedna točka nedostaje. Danska je izostavljena, to je u redu. Ali mislim da pitanje e, prava postavljanja pitanja, to ne znam da li će se odgovarati samo na usmena pitanja, znamo koliko su nejasna često usmena pitanja. Ono što me ljuti još da između sastanaka moramo imati mogućnost da postavljamo pitanja i dobivamo odgovor, odgovore i to ne samo u vezi sa e, sastancima molim da se to nadopuni e, njemačkim e, prijedlogom to je i pitanje demokracije ovo postavljanje pitanja e, je važno i to moramo razjasniti. Um, Prije nego što ostali kolege uzmu riječ vezano za ovo pitanje koje sam, sam se pokušala dotaknuti u uvodu, mogu li dati prijedlog vezan upravo za ovu točku? Kornelija, ako možeš poslušati moj odgovor možda bi to umirilo neke zabrinutosti kolega. Ja bih predložio sljedeće. Ja se potpuno slažem što se ove točke tiče. Novi kompromis 4.1a e, novi i to i kaže da članovi jpgc mogu e, postaviti e, usmeno, odnosno pismeno pitanje za usmeni odgovor. Mislim da je ovdje konsensus da se mogu postaviti e, usmena i pisana pitanja za Europol za usmeni ili pisani odgovor na sastancima JPSG-a. E, pitanje o pisanim odgovorima, ako bih mogao završiti, jest da za Europol a i gospodin Dias Remera e, je to rekao i kolega iz parlamenta da bi to bilo zaista opterećujuće za Europol. Mi znamo da je to mala organizacija i to bi bio opterećujući zadatak. I ako unesemo taj amandman, onda bi to značilo da bi upravni odbor to e, činio rijetko, odnosno kada je zaista potrebno zadovoljiti taj zahtjev. Mislim da bi to trebalo biti razmjerno, da ne tražimo pisani odgovor vrlo često, nego kad je to apsolutno nužno. S time mislim da onda imamo strukturu odgovornosti i ja bih e, poduprao takvu izmjenu. Gospođa Amsterz je upravo to rekla, međutim mislim da je to jedna dosta široka bojazan. Sa tom izmjenom ja bih predložio, e, ako se slaže moj supredsjedatelj, međutim naglasio bih da to bude razmjerni zahtjev, odnosno rijetka situacija i e, u Bugarskoj moramo reći da to moramo e, naglasiti upravo na tom sljedećem sastanku i to e, prenijeti Europolu. Bili to bil, bio, bila zadovoljavajuća izmjena, gledam sada kolege, kada se radi o 241a. Nije vam zadovoljavajuća ova izmjena. Zašto? Može li netko reći nešto o ovome? Jedna od izaslanstava, možda njemačko izaslanstvo, izvolite, pa ćemo se onda pozabaviti s tom točkom. E, predsjedniče, hvala što ste mi dali riječ. E, jedna temeljna primjena primjedba o postupku E, začuđuje me ono što ste e, rekli da e, usvojimo amandmane prije no što smo imali raspravu o njima. Mislim da molim da imamo prvo javljanja za riječ, ima ih 17, a onda da glasamo o ovim izmijenjenim prijedlozima. Što se tiče pravo postavljanja pitanja, e, moramo pojasniti da e, postoji pravo postavljanja pismenih pitanja i to između e, sjednica nadzorne skupine i da na ta pitanja imamo pravo dobiti pismeni odgovor kada je to potrebno. Ovo što ste sada rekli uvjetovano, e, mislim da to nije dovoljna formulacija. Moramo objasniti da kad se radi o parlamentarnoj kontroli, onda je pitanje e, postavljanje pitanja e, ključni instrument koji mora biti dostupan u, u svim situacijama a potreban je i onda odgovor, pismeni odgovor. E, načelo je e, pravo na postavljanje pitanja i pa, pravo na odgovor, ali ako je to pravo ograničeno, onda mislim da to nije dobro rješenje. Okay, thank you. Hvala lijepa. Što se prve točke tiče, ako želite e, dobiti e, doprinose 17, e, 16 ili 15, dakle 15 doprinosa, mislim da ćemo to učiniti. Drugo, kada se radi o izmjeni 4.1a, ja predlažem promjenu koju želite to će se dogoditi. Jedino tehničko pitanje u tom smislu je da moramo e, izraditi izmjenu. Znači, sada ćemo imati i pisane odgovore. Dakle, to je zahtjev koji e, daje parlament. Gospođa Ernst je to rekla i vi ste to rekli u ime nacionalnih parlamenta. Dakle, sad ćemo ponovno izraditi izmjenu 4.1a. Međutim, Moramo to još pojasniti na sastanku u Bugarskoj. Ne možemo to učiniti sada osim usmenom, usmenim putem. A to možda ne bi bilo prihvatljivo. Dakle, još uvijek trebamo e, pojasniti ovaj poslovnik e, da na sastanku u Bugarskoj donesemo ovaj dodatak e, poslovniku. Dakle, ja predlažem da 4.1a izmijenimo s prijedlogom koji sam upravo dao, a to je da imamo pisane odgovor, sa, dakle da dodamo e, uz e, pisani odgovor i to ćemo onda donijeti na sastanku u Bugarskoj. I e, predstavnik Bugarske će govoriti isto tako. Oni se moraju izložiti. Dakle, to je sada u redu. E, upravo su me podsjetili da na sastanku u Bugarskoj će biti i drugih pitanja, dakle Danska, podskupine i ovo pitanje. Ovo ćemo ponovno izraditi uz e, dodatak pisanih odgovora zajedno s drugim e, pitanjima, dakle to ćemo ostaviti za sastanak u Bugarskoj u skladu s onime što su nam rekli njemačko izaslanstvo i gospodarstvo. Ako se svi s time slažu, ja bih sada slijedio zahtjev i mog e, supredsjedatelja ako se on slaže da svi istupi kolega budu kratki. Dakle, ići ćemo po redu. Jednom kada završimo s vašim istupima, onda ćemo vidjeti na sastanku slažemo li se i prihvaćamo li e, pravilnik, naravno bez obzira na ona pitanja koja smo ostavili za sastanak u Bugarskoj. Dakle, idemo na početak. To je gospodin Dimitri iz e, Ciparskog parlamenta. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju, dragi kolege i kolegice. Tekst koji imamo ovdje pred sobom je dobar temelj. On zaista odražava naše e, zabrinutosti. Radi se o dobrom tekstu E, ima opet problema sa e, prevođenjem. E, želio bih da se svi držite dvije minute. Is interpretation okay now? Je sada u redu? Dakle, engleski kanal radi. Izvolite. Dvije minute maksimum. Dragi supredsjedatelji, dragi kolege, Ovaj tekst koji danas imamo pred sobom je jako dobar temelj. On zaista e, uvelike održava e, odražava rezultate naše jučerašnje rasprave. Međutim, postoje neke stvari koje nisu uključene u ovaj tekst. Posebno naša izmjena. Mi smo govorili o nekim pitanjima jučer Ali e, članak 2 o članovima i promatračima, e, članak 3.2 o učestalosti i mjestu sastanaka. I s obzirom da izvješće Europola mora biti spremno do 30. studenog svake godine i kao rezultat toga, mislim da je ovo dobar temelj. Međutim, danas mi to ne možemo prihvatiti jer e, smatramo da nije e, kompletno kako ovaj dokument nije kompletan kao što bi trebao biti. Ono što nedostaje nisu samo ove dva pitanja koja ste spomenuli, Danska i podskupine, nego je to vezano i za neka ostala pitanja koja su vezana za naše prijedloge izmjena. Hvala lijepa. Dobro, gospodin Klaj iz Lidinje e, Kraljevine, Gornjeg doma. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja smatram vrlo zanimljivu raspravu o ovome i mislim da je ovo izvješće dobro i treba ga donijeti. E, Gornji Don je napisao izvješće o sigurnosti e, i Europolu nakon Brexita. Jedna od stvari koju bih želio sada reći jest da sam sa suosjećanjem poslušao e, zabrinutosti Danske ali shvaćam i kompromis koji predlažete koji ima smisla. Međutim, realnost vezana za ovo i za e, pisane odgovore i podskupine jest da ova pravila ne bi trebala biti uklesana u kamen kako bi zauvijek trajala. Ona se mogu mijenjati, ali naravno ne svakih pet minuta, ali kako stvari ne, napreduju. E, naravno, kao zastupnik parlamentu koji napušta Europsku uniju, e, možda moj savjet nije došao. Međutim, kao političar koji nije zadovoljan s referendumom, e, posebno ne volim referendume o vrlo složenim pitanjima kada vlada niti još uvijek nije otkrila što treba raditi i kada se radi o stvarima koje E, ni vlada niti stanovništvo ne želi, onda vas stavljaju u vrlo e, teški položaj. Što se tiče statusa promatrača, jest da je pitanje terorizma i kriminala toliko važno za cijeli europski kontinent. Svaki aspekt toga utječe na živote ljudi, bilo da su oni članica Europske unije ili ne. I zato je životne važnosti da razvijemo tehnike gdje demokratska društva mogu dijeliti informacije o e, policiji i sigurnosti i da imaju demokratsku kontrolu, zato što je to način na koji štitite javnost, ali isto tako štitite slobodu javnosti. I moramo uspostaviti tu ravnotežu i zato kažem da ova pravila ne smiju biti uklesana u kamen. E, moje iskustvo u parlamentu baveći se pitanjima i vezanim za Sjevernu Irsku u prošlosti da nikada ne možete postići e, krajnji zaključak e, u pravilima i kako ćete se baviti s pitanjima sigurnosti. I to je uvijek e, posao koji traje, zato što kriminal i teroristi su uvijek korak ispred nas. Međutim, po mom iskustvu, Europska unija je izvrsna u stvaranju inovativnih rješenja složenim problemima. Mislim da će to učiniti i ovaj puta i zaista se radujem da će se to i nastaviti. Hvala gospodine Sili. Gospodine Dijas e, iz Portugalskog parlamenta, izvolite. gospodine Dias. E, hvala lijepa, gospođo, gospodine predsjedatelju. E, I željela bih u ime Portugalskog parlamenta reći koliko cijenim rad Europe i Europola. Mi smo napravili velike korake naprijed vezane za suradnju i to će nam svima olakšati posao. Želim reći da mi imamo konsenzus koji smo postigli jučer vezano za većinu pitanja i zato mislim da u dokumentu postoji određeni konsenzus. Postoje još četiri pitanja, tri od kojih e, će se, o kojima će se razgovarati u Bugarskoj, ali željela bih već sada reći da pitanje Danske mislim da bi oni trebali ostati kao promatrači i ne imati pravo Glasa. Što se tiče pisanih odgovora, mi se slažemo s Njemačkom jer e, parlamentarna aktivnost je upravo e, temeljena na e, saslušanjima i saslušanja moraju biti na način kako ih je Njemačka predložila. Naravno moramo imati i podskupine, ali moramo shvatiti u detalje što će oni, od, od čega će se oni sastojati. Ali o tome ćemo razgovarati u Bugarskoj. Pitanje koje još uvijek trebamo razmotriti je vezano za e, odluke donesene konsenzusom. E, mi mislimo da se ne možemo e, složiti s takvim odlukama, međutim kada se radi o pravnom pitanju možemo imati problema. Naše je pitanje sljedeće. Kako možemo ići dalje od konsenzusa ako uvijek slijedimo nepisano pravilo? hoćemo li imati dvotrećinsku većinu. To nepisano pravilo će se poslije poštivati kada imamo tako otvorenu odredbu. Neće li to biti propis koji će stvarati probleme u budućnosti? Na koji način ćemo se suočiti sa pitanjem nekonsenzusa? E, kako ćemo moći e, prevladati taj problem ako nije to pisano pravilo? Hvala lijepa. Gospodin Hammerberg iz Švedskog parlamenta. Izvolite. Tak je. Eh, Hvala vam lijepa na ovom trudu eh, u pronalaženju kompromisa. Možemo imati različita mišljenja o ovome. Međutim, bitno je da imamo poslovnik. Ukratko, Mislim da ova izvorna ideja tajništva, ovaj prijedlog njemačkog parlamenta je nešto što bi nama bilo draže e, nego kompromis. Mislim da ne bi bilo odgovorno glasovati protiv toga, međutim to načelo konsenzusa, gdje ono završava? Bitno je da to bude e, izuzetno jasno u poslovniku, gdje završava e, to pravilo. Neka izaslanstva pokušavaju e, dati prijedloge koji nisu dobro razmotreni. Moramo biti odgovorni u ovom kontekstu, ali bitno je da postoji ovo načelo. Hvala. Gospodin Sorensen iz Danskog parlamenta, izvolite. Thank you very much. Puno vam hvala gospodine predsjedatelju, hvala lijepa svim izaslanicima na dobroj raspravi, posebno hvala izaslanicima koji su poduprli eh, prijedlog Danske. Što se tiče prijedloga eh, njemačke strane, našem eh, dokumentu o konsenzusu, mi ga podupiremo i mislim da je on dobar rezultat pregovora na ovom sastanku. Međutim, želim dati još jednom primjedbu vezanu za dansko pitanje. Naravno, moramo shvatiti da u ovom trenutku nije moguće postići konsenzus vezano za prijedlog Danske. Međutim, e, mi se nadamo da ćemo naći dobro rješenje kada se sljedeći put sastanemo u Bugarskoj. U međuvremenu nadamo se da ćete obratiti pozornost na Lisabonski ugovor, članak 12c, i na e, dokument pravne službe koji smo jučer dobili. Pravna služba zaključuje da niti ugovor, niti Europol, niti uredba o Europolu e, ne sadržavaju nikakva ograničenja za nacionalne parlamente država članica da sudjeluju u nadzor aktivnosti Europola i mi se s time slažemo. Ako pogledate Lisabonski ugovor i članak 12. on jasno kaže da nacionalni parlamenti država članica trebaju aktivno doprinijeti dobrom funkcioniranju Unije tako što sudjeluju u okvir područja slobode, sigurnosti i pravde i e, time što su uključeni u političko praćenje Europola. Dakle, to je ono o čemu se radi na ovoj konferenciji i aktivnosti ove skupine. Dakle, naš je zaključak da Danski parlament prema ugovoru i prema uredbi o Europolu već ima pravo da bude punopravni član ove skupine. Naravno, mi se nadamo da će biti konsenzus o vezi s tim pitanjem na sljedećem sastanku. Hvala vam lijepa. Thank you very much. And Hvala. Hvala predsjedniče. Hvala lijepa. E, mi smo zadovoljni s poslom koji je obavljen i željeli bismo izraziti našu zahvalnost e, tajništvu što je došao u ovu fazu koja će nam omogućiti da postignemo kompromis i da e, raspravljamo o onim pitanjima koja su još otvorena u Bugarskoj. Međutim, u izmjenama je došlo do aspekta za koji želimo pojašnjenje od predsjednika. Radi se o reviziji postupka. Želimo jednu reviziju svake dvije godine kako bismo zajamčili da e, se E, promijeni riječ every, e, dakle da to bude svake godine. Zato što smatramo da su to e, norme koje se razvijaju i će reviziju svake dvije godine. Zato mislimo da ovdje bude uključena riječ every, svake godine izrijekom bude uključena. Hvala. Gospodin Apolis Poljskog parlamenta. Hvala predsjedavajućem. Nekoliko važnih napomena. Gledamo ovdje da se govori o dvotrećinskoj većini, a zašto ne tri četvrtine ili nekoj drugoj? Ili zašto se ne govori o nekoj drugoj većini? Još jedna stvar i kalkul, e, izračun glasova gdje svaki parlament će imati jedan glas ili dva glasa ako ima dva doma. Moramo se pobrinuti da se to jasno kaže u poslovniku kako se bi se izbjegle moguće nedoumice. Još jedna stvar koju bi danas htio spomenuti bitno je u e, ovakvom nadzoru postavljati pitanja a zašto čekati šest mjeseci na odgovor e, šest mjeseci I, ili ćemo na svakom sastanku imati veliki broj pitanja koja će predstavnici Europola morati odgovoriti tijekom razdoblja od šest mjeseci. Mislim da to nije svrha sastanaka koji su predviđeni. Pa bih ja pristao uz one koji kažu da pisani odgovori su najbolje rješenje. E, što se tiče odbora, i mislim i to da treba još raspraviti tijekom sljedećeg sastanka. Moramo biti sigurni da znamo koji će biti obuhvat rada tih odbora. A i pitanje i da li ih se opće treba ih uspostavljati, još ostaje otvoreno. Gospodin Paska iz Slovačkog parlamenta. Hvala lijepo što ste mi dali riječ. Pa, sporazum zemalja članica je osnova rada Europske unije kako u vijeću, tako i predstavnika e, parlamentara. Ti sporazumni uvijek se baziraju na konsenzusu. Stoga Slovačka republika je pretpostavila da kad se bude radilo novo novom materijalu, na novom prijedlogu poslovnika, će isto tako biti u skladu sa tim načelom. Stoga Ja mislim da kad se kaže u ovom trenutku da ćemo se oslanjati na kulturu konsenzusa, a da istovremeno ne specificiramo u kojim slučajevima ćemo to isključiti, nije nama prihvatljivo. Mislim da trebamo održati osnovno načelo suradnje između zemalja članica, a ako trebamo nešto drugačije odlučiti, ne samo da moramo specificirati ka što će biti, o čemu će se tu raditi, nego i u drugim dokumentima koje treba prihvatiti ćemo morati definirati to pitanje konsenzusa. Naša delegacija nema ovlasti da se udalji od onoga što je u Bratislavi dogovoreno. Ne možemo definirati svoje stajalište u ovom trenutku, nego ja predlažem da riječ načelo u točki 4.1a se izbriše u ovom trenutku jer ako želimo proširiti metode donošenja odluka i onda bi trebali ovdje definirati kakvu većinu trebamo u određenim situacijama. Onda predlažem da se to raspravi u Bugarskoj pa da se onda uključi u novu verziju poslovnika i naša će onda e, vlada biti u stanju o tome nešto reći. Talijanski senat. Hvala gospodine predsjedatelju, hvala na trudu koji ste uložili i na zaključku koji uzima u obzir e, naznake koje su dali e, zastupnici juče. To uključuje sve ono što je dobilo konsenzus. Međutim, E, naravno, e, zahvaljujem i na e, dva pitanja, dansko pitanje i pitanje podskupina što se odgađa na sljedeći sastanak. Što se tiče odgovora u pisanom obliku, s obzirom da postoji opći konsenzus za uvođenje ovakve vrste odgovora, ne vidim zašto ne možemo to već sada uključiti definitivno u donošenje ovog poslovnika. Međutim, postoji po mom mišljenju još jedna točka e, koja e, nije, na koju, koja nije rješena, a to su funkcije tajništva. Europol će moći imati sve e, važniju ulogu morat će ju imati. S time smo se svi složili i jučer i danas. Međutim, to će se moći dogoditi jedino ako se u Europu ulaže u smislu resursa, ali i u e, nadzorne strukture koje omogućuju aktivnosti Europola. Iz tog razloga tajništvo e, ove skupine za nadzor treba biti u službi e, skupine za nadzor i prijedlog koji čitam u ovom tekstu kaže da će tajništvo pomagati, e, odnosno asistirati supredsjedateljima. Možda bi trebalo reći da e, tajništvo pomaže zapravo e, samom JPSG-EU. Možda bismo trebali E, to napisati kako bi e, tajništvo bilo u službi cijele kontrolne skupine, jer ovako kao što je sada formulirano ne izgleda da je to tako. Thank you. Hvala. Gospodina Florija iz Rumunjskog parlamenta. Hvala. E, mnogo naših predloga od jučer su se našli u tekstu. Stoga smo u načelu suglasni s, s tekstom. Ali iz upravno-tehničkih razloga želimo e, nešto reći ipak. ako kad definiramo jedno tijelo onda moramo reći čime se to tijelo e, bavi e, govorim o definiciji trojke u 31a. Ne kaže se međutim koje nadležnosti ima e, to tijelo. E, moramo reći koje su ovlasti trojke. E, kod članka 3.1 želimo predložiti naslov chairing of meeting i nakon toga presidency. Nakon definicije trojke u 3.1a moramo nešto reći o ovlastima trojke. E, treća primjedba, nešto o tajništvu. Mislim da moramo reći e, umjesto in close cooperation, e, umjesto toga trebamo reći and. Mm, mislim da je to primjerenije. To, ta tajništva ne funkcioniraju dobro. Mm, imat još primjedbi, ali te ću izreći u Bugarskoj. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Gospodin Šuster, Njemačkog Bundestaga. If he's ready. Mr. Schuster, please. Thank you. Hvala lijepa predsjedatelju. E, zahvaljujem se Europskom parlamentu, e, naročito predsjedniku i gospodinu Diaz de Meri, što su nam izašli u susret što se tiče trojke e, tajništva i prava na pitanja kao i podskupina. E, nešto o točki dva, e, a moj će kolega nešto reći o troj, trojki. Nemamo dovoljno precizno definirane zadaće E, to sada sliči jednom prospektu za automobil e, koji je nepotpun. E, trojka je odgovoran za dnevni red, za zaključke i za postavljanje ciljeva na prijedlog članova. Mislim da to na prijedlog članova. taj dodatak je, ja mislim, primjeren. trojka treba zadaće, E, to je jasno. Dnevni red, e, e, ciljevi i zaključci na prijedlog članova. Tajništvo, naš je prijedlog jednostavan. Točka 3.1b kaže sada u novom kompromisu kaže da će tajništvo imati osoblje koje će postaviti Europski parlament i parlament zemlje predsjedatelja vijeća E, e, uredba o Europolu kaže e, mislim da to treba biti osoblje koje će imenovati parlament, Europski parlament i trojka. To bi promijenilo samo jednu rečenicu gdje stoji tajništvo pomaže, pomažu parlamenti par, Evropski parlament i parlament zemlje e, predsjedatelja. E, tu bismo dodali e, riječ i onda bi smo imali logičnu formulaciju. A što se tiče pitanja, pravo na pitanja, imamo prijedlog, kompromisni prijedlog predsjedatelja. Mislimo da je prijedlog dobar prioritetna pitanja e, dobivaju odgovor između sjednica. Dodatna molba, moramo odlučiti e, ko odlučuje o tome što je prioritetno pitanje koje zaslužuje pismeni odgovor. E, trojka o tome mora odlučiti pismena pitanja mogu dobiti usmeni odgovor ako tako odluči trojka. Postavlja se pismeno pitanje, a o prioritetu odlučuje trojka. Je li to prioritet ili ne? Hvala. Hvala lijepo. Gospodin Atanas iz Grčkog parlamenta. Hvala lijepo. što se događa, događa se prvi puta. A život nas je naučio kako u ovim slučajevima djelamo. Mi se možemo složiti oko stvari u kojih imamo jedinstvo, a ako se oko nekih stvari ne slažemo i neke zemlje nisu zadovoljne, onda ćemo nas ostaviti po strani te točke i krenut ćemo dalje u raspravu da bismo došli do, do kompromisa. Dobar kompromis i to do dobrog kompromisa a ne kompromis koji neće funkcionirati. To bi trebalo biti naše zlatno pravilo. Sve što se tiče Europola ili barem većina pitanja još uvijek su otvorena na visokoj razini. Recimo predsjednik Macron nedavno je tražio uspostav u Europske obavještajne službe. Uspostavu Europske obavještajne službe. I to je bio razlog što su neka stajališta zauzeta bilo u Berlinu i u Parizu gdje se reklo da Europol neće dobro funkcionirati ako neće biti uspostavljena i ta služba. Prema tome još ima puno otvorenih pitanja na najvišoj razini. Zašto bismo mi zašto ne bismo mi mogli nastaviti raspravu o, slučajevima, o stvarima o kojima se ne sličimo u Bugarski ili negdje drugdje. E, sljedeći govornik. Ja bih se nadovezao ono što je već rekao moj kolega, da dodam. da je puno napora uloženo u postizanje kompromisa. I mislim da bi bilo šteta kad bi ono, ono oko čega smo se složili bilo isključeno iz našeg teksta. E, pitanja o kojim se nismo složili možemo nastaviti raspravu kako bismo došli do e, dogovora u Bugarskoj. To se odnosi na podskupine, pitanje Danske, ali što se tiče ostaloga, naš bi tekst trebao biti fleksibilan kad se radi o pitanjima, o pisanim pitanjima, pisanim odgovorima, a da se e, s tim da moramo definirati kako ćemo doći do sporoma kad se e, radi o s proceduralnim pitanjima. Naravno, naš cilj treba biti konsenzus, ali ako se čini da se to može teško postići, onda bismo se trebali složiti na pravilu većine, možda dve, tre, dvotrećinske većine, kako bismo mogli doći do odluka. I sad imamo dva člana Europskog parlamenta, prvo gospodin Elson. Hvala. Želim zahvaliti tajništvu na onome što su napravili do sada jer su pokušavali doći do kompromisa e, između različitih mišljenja i staviti to na papir. A danas se trebamo držati glavnih točaka. A sve ono što sam čuo do sada je valjano, ali mislim da se moramo slažiti oko onoga što je najvažnije. A onda se trebamo dogovoriti da se drugi aspekti mogu uskladiti i, na, i kasnije, možda na sastanku u Bugarskoj ili negdje drugdje, ali ako se ne ograničimo, onda u tom smislu nećemo uspjeti doći do sporazuma, do dogovora. Prema tome mislim da se trebamo dogovoriti oko bitnih stvari, a ostaviti stvari e, za kasnije. Što se tiče Danske, to je bilateralno pitanje, ali mislim trebamo tu biti strogi i mislim da ako ćemo o tome razgovarati u Bugarskoj, ja se s time slažem, ali mislim da konsenzus treba biti da Danska bude primljena kao eh, promatrači. Sada na kraju gospodin Cijas Demera. Puno hvala gospodinu predsjedavajućem. verdaderamente agradezco muchísimo eh, Imam nekoliko komentara. Eh, pozdravljam komentare koje smo do sada čuli, jer to pokaže predanost svih nas i koliko smo zainteresirani da u ovom području napredujemo. Moram međutim reći da se ja osjećam sljedeće. Moje stajalište je vezano za činjenicu da uspostavljamo novo tijelo i da to e, podrazumijeva određene poteškoće. To novo tijelo biti će za, e, zajednička parlamentarna skupina za nadzor. Pa ja predlažem da napravimo sljedeće. Da počnemo kako bismo, da, počnemo s napretkom, kako bismo napredovali, onda možemo napraviti ocjenu nakon dvije godine i uvesti korekcije već prema potrebi. Ako gledate e, trebamo početi, pa onda napredovati, pa onda ocijeniti i popraviti ili korigirati. U svakom slučaju moramo biti učinkoviti u načinu na koji radimo. Jako sam, sam izgleda dobro dokumenat koji su predsjedavajući pripremili. tu smo puno onoga što nije riješeno ostavili za sastanak u Bugarskoj tu ćemo se baviti i Danskom i podgrupama. Mislim, ovdje se možemo baviti pitanjem o usmenih i pisanih pitanja i odgovora. I potpuno je jasno, po mom mišljenju barem, da njemačka delegacija u pravu kad kaže da jedna od najvažnijih stvari parlamentarnog nadzora je postavljanje pitanja i dobivanje odgovora na ta pitanja. Bila ona usmena ili pismena. Bili ti odgovori usmeni ili pismeni. Jedan od predsjedavajuća spredavi spomenuo je nešto što bih ja htio nešto reći. reći Evropska komisija je primala ili prima tisuće pisanih e, pitanja od zastupnika u parlamentu. I zapravo i taj proces treba podvrgnuti nadzoru. A zašto? Zato da usluge da službe komisije ne budu preopterećene. Prema tome, ono što mi ovdje stavljamo, i oni zato imaju specijalizirane službe, a mi to ovdje nećemo imati. Prema tome, mislim da bismo se mogli dogovoriti, e, služiti složiti sa njemačkom, njemačkim prijedlogom o, za, o pisanim odgovorima, ali tu trebamo staviti neko ograničenje, neku gornju granicu. I to je možda nešto čime bi se trebali u detaljima zabaviti e, dva predsjedavajuća. A što se tiče Danske, nedavno smo o tome razgovarali kao što će vam i tajništvo potvrditi, a ja sam čuo od pravne službe parlamenta i tu smo se složili da neformalni dokument koji smo imali jučer će postati puno važan dokument i, a ne, a i to i onda se u Sofiji može raspravljati o tom dokumentu. Što se tiče podskupina, Ja sam bio i na obe strane nadzora, i onaj koji je podložan nadzoru i onaj koji je provodio nadzor. Pa imam neko iskustvo o tome kako procedure rade i mogu reći da nije bilo parlamentarnog doma koji ja poznajem gdje bi bilo koji odbor e, radio u radnim skupinama ili podskupinama jer oni nemaju iste zadatku, iste zadatke u provedbi nadzora. i ovdje sam potpuno otvoren, spreman sam prihvatiti njemački prijedlog o podskupinama uz uvjet da su one uspostavljene i rade kako treba. Morat ćemo znati e, koje su to podskupine, koji su im zadaci, kako će funkcionirati. Jer, I budući da je to nešto što Njemačka predlaže, možda bi oni mogli napraviti o tome materijal koji bismo detaljno raspravili u Sofiji i postigli oko ključnih stvari na taj način konsenzus. To je nešto što je apsolutno ključno i korisno jer nas sjedinjuje i promiče raspravu. jer prema članku 81 u sporazumu o funkcioniranju Europske unije kad se radi o parlamentarnom treba biti postignuti jednakost kad se radi o brojkama tu je 100 u odnosu na 16 ako mogu tako reći prema tome stvari se moraju bazirati na konsenzusu no ja poštujem ono što je rekla slovačka delegacija, a koja je vezana za bratislavsku e, delegaciju gdje se kaže ako se makne izraz u načelu možda je to način kako možemo napredovati možda to u načelu jer načelo uvijek otvara mogućnosti za promjene i meni se čini razumnim da se taj izraz u načelu izbriše in principle, a inače bi se složio s onim što kažu supredsjedatelji. Što se tiče tajništva, je spomenuto u kompromisnom dokumentu koje su pripremila dva su predsjedatelja i mislim da je to time dobro rješeno. Što se tiče uloge trojke, parlament sa trojkom treba raditi, mislim da je to jasno navedeno. Ja bih ovdje ne bi se oslonio na moje dugogodišnje iskustvo. Ako želite da stvari funkcioniraju učinkovito, onda dva supredsjedatelja moraju imati široke ovlasti. Naravno, uz, uz konzultacije, u konzultaciji sa skupinom za nadzor. Kako bi onda mogli doći do definiranog dnevnog reda gdje bi bile sve one točke koje treba raspraviti i skupina kao cjelina. Malo sam pod, odužio, ispričavam se, ali mislim da trebamo prihvatiti predloženi dokument koji su nam pripremili su predsjedatelji, a ostaviti pitanje podskupina i Danske za sastanak u Sofiji. Na taj način ja mislim da bismo pokazali da smo fleksibilni i sposobni doći do konsenzusa. Hvala vam lijepo. E, puno vam hvala. Svi su zapravo doprinosi bili e, korisni, imam neke prijedloge i siguran sam da to imaju moji su kako bismo išli naprijed. Ali prije toga e, e, javlja se za riječ bugarski kolega. Htio sam ga kasnije pozvati. Da li želi sada nešto reći ili će to ostaviti za kasnije? Samo nekoliko riječi o proceduri. Ja ću biti kratak. Slažem se što je rekao gospodin Dijez na kraju svog obraćanja. Mislim da je dobra ideja da damo podršku ovom dokumentu uz ova tri sporna pitanja. Mislim da to možemo ostaviti za raspravu u Sofiji, u Bugarskoj. Hvala vam. Dobro, evo, tu ste mi pomogli jako dobro. Dakle, kolege, gdje, sada, gdje smo sada? Imamo određen broj. Hoćete li vi nešto reći kratko prije nego ja? Ja imam namjeru jedan prijedlog staviti. Ako vi želite prije se obratiti, izvolite. Hvala. Hvala upravo sam e, e, rekao da se nadam e, da ćemo postići konsenzus o ovom tekstu. Kako bismo ga mogli usvojiti. Ali čini mi se da smo čuli mnogo pitanja i problema u usporedbi sa našim početkom od jučer možemo reći da smo ipak napredovali. Mi e, smo uzeli u obzir e, mišljenja mm, parlamentarnih zastupnika i izaslanstava. I rekao bih na kraju da se ovdje radi o okvirnom dokumentu koji e, utvrđuje e, načela rada i funkcioniranja e, i ako idemo u previše detalja u svakoj točki mislim da onda nikada nećemo ovaj nacrt nećemo usvojiti ni u Sofiji ni kasnije u, u Briselu ne možemo o tome postići konsenzus E, stoga predlažem da ovaj e, dokument smatramo okvirnim e, dokumentom za naš rad kako bismo ga kasnije mogli se složiti o specifičnim pitanjima. Ovaj poslovnik će utjecati na naš svakodnevni život osim toga imamo i sporazume u društvu, standarde moralnog ponašanja i tako dalje. E, moramo imati isti pristup ovdje. Ovo pitanje konsensusa. E, s tajništvom o tome smo raspravljali. ovdje smo unijeli odluku e, konferencije predsjednika. Radi se o e, odluci o konsensusu. E, to smo usporedili sa propisima Kosaka koji imaju isto to načelo. Općenito govoreći traži se konsensus u Kosaku ali u određenim situacijama i uvjetima e, možemo imati i kvalificiranu većinu. E, e, formulacija ostaje ista. To je okvir, kao što sam rekao. Nećemo sada ulaziti u detalje. Ne možemo postići ovaj konsenzus. Trojka i tajništvo E, mi smo za načelo trojke. E, radi se o prenošenju ovlasti na sljedeće predsjedništvo. To je e, važno. Ako sam dobro shvatio njemačke kolege među inima, oni smatraju da je trojka stalno radno tijelo. A u, u između sastanaka komisije. To je razdoblje od šest mjeseci u kojima, u kojima e, nacionalni parlamenti moraju aktivno sudjelovati. Mm. E, možda će male zemlje to smatrati opterećenjem jer nemaju dovoljno sredstava. E, tajništvo onda mora poslati osoblje za vrijeme tih šest mjeseci mm, u, u određenu zemlju ne podržavam e, mišljenje koje je upravo izraženo. Ne znam e, ko je to rekao da tajništvo neće raditi učinkovito. Mm, što se tiče pitanja i odgovora, to je važno pitanje. E, o tome ćemo još detaljnije razgovarati kako bismo naš e, kako bi e, omogućili odgovaranje na pitanja jer e, sigurno će stizati mnoga pitanja zato treba sačiniti neke odredbe radi se o tome da se postavljaju pitanja i da se na njih dobivaju odgovori ali kako bi Europol mogao učinkovito raditi i doprinijeti borbi protiv e, e, organiziranog kriminala e, ne mogu oni odgovarati onda svakodnevno na naša pitanja. Mislim da moramo postaviti neke granice. Moramo imati tu vremenski okvir E, ukoliko se ne radi o nekom suštinskom pitanju ali ako treba čekati do sljedećeg sastanka mislim da to možemo drugačije formulirati Hvala doći do konsenzusa. E, podcrtavam da je ovo okvirni dokument i da ne možemo urediti sva pitanja detaljno. E, jer nećemo nikad doći do konsenzusa. Hvala. Hvala puno i sigurno se ne čudite da se ja sa svime rečenim slažem. Kolege, hvala na svim vašim doprinosima. A hvalujem i gospodinu Meru e, što je prikazao naše stajalište sa, staja, sa stanovišta parlamenta. Važno je da uzmemo u obzir sve što je danas rečeno. Ali slažem se isto tako što je rekao moj supredsjedović, a to je da je to okvirni sporazum. Ako sve ostavimo do sastanka u Bugarskoj, onda nismo propustili E, napraviti posao. Ostavljamo puno posla kolegama u Bugarskoj, a sami smo propustili e, iskoristiti činjenicu da smo zapravo postigli konsenzus po puno točaka ostala je Danska pod grupe i mislim pod skupine mislim da je to vrlo profesionalno a mislim da puno ostalih pitanja možemo riješiti kasnije ja bih sada predložio u E, ukoliko se slaže moji predsjedatelji da brzo riješimo, da se zabavimo nekim pitanjima koja su spomenuta u debati, da ona ne ostanu bez odgovora. Možemo to vrlo brzo. Nakon toga imam prijedlog vezano za amandman na pisane odgovore i tu ću se zapravo nadovezati na proceduralno rješenje koje je već spomenuto, a zatim će, ću postaviti pitanje svim ovom sastanku da li možemo prihvatiti ovaj e, okvirni sporazum ili ćemo ga ostaviti za drugi sastanak. Znači kratko u raspravi je, su, je spomenu, su spomenuta pitanja koja su ostala, koja nisu dobila s potporu većine. E, recimo kolega iz Cipra o, govorio je o vremenu sastanaka e, imam, mi se moramo uskladiti sa višegodišnjim programom, pa je ovaj naš sastanak zapravo izuzetak. Počinjemo sa no, po novim pravilima raditi u svibnju, pa su konsultacije kasnili, ali inače ćemo vezano za raspored slijediti ono kako se sastaje Europol. E, to je odgovor na ono što je pitao e, kolega Sipra. Pitanje trojke vrlo je važno, ali tu su neki kolege i moj predsjedatelj komentirali to pitanje trojke. I tu je konsensus jedino pravilo, a sve druge metodologije trebalo bi jasno opisati. Danski kolega je opet naglasio ali ja želim jasno reći da pravno mišljenje nije pravno mišljenje, nego je to neformalni dokument, a možda kasnije možemo dobiti i pravno mišljenje. A za sada imamo ono što se zove non-paper, to znači ništa zapravo nam ne kazuje, a kad ćemo dobiti pravno mišljenje, obavijestit ću vas o tome za sada, to nije slučaj i kao što smo se dogovorili, e, odluku o Danskoj ostavljamo za sljedeći sastanak što, e, za dve godine. Što se tiče našeg irskog kolege, svake, godine, svake dvije godine možemo odlučivati, a za dvije godine možemo o tome odlučiti. A što se tiče kolege iz Poljske, isto i to možemo riješiti e, za u roku dvije godine i s tim se možemo pozabaviti u roku dvije godine. Što se tiče talijanskog kolega, vrlo e, korisna intervencija jer njemačka delegacija a i s naše strane gospođe Eres su, su naglasili ono što je više još vezano za pisan, e, pravo na pisana pitanja i odgovore i tu je jedan prijedlog da danas moramo napra bi mogli napraviti usmeni amandman koji bi se danas mogao ako je prihvatljiv i prihvatiti, a ako se takav usmeni amandman ne može prihvatiti, onda ćemo pripremiti pisani amandman o kojem ćemo razgovarati u Bugarskoj. Ako bismo danas to mogli riječiti, to bi bilo puno bolje. Prema tome, amandman koji bih ja predložio, glaso bi 421 odnosi se na pravo postavljanja pitanja pitanja članovi grupe mogu e, tražiti da Europol odgovori usmeno na usmena pitanja a uz prethodni pisani odgovor to je, u, to je na englesku, u engleskom tekstu e, jasno znači da, su, da ova naša e, skupina za nadzor traži pisane odgovore. A mi smo ovdje onda još e, u poziciji da definiramo proceduru vezano za kapacitete Europola i upravljanje, kako će se odgovoriti na ta pitanja i kada. No svakako to je samo pitanje upravljanja tim cijelim poslom i proceduralno pitanje. Ali načelo je jasno u amandmanu da možemo očekivati pisane odgovore. To mislim da jest važno. Ako je to prihvatljivo danas, onda je dobro. Ako nije, možemo to pripremiti kao pisan amandman pa ćemo to onda raspraviti na sastanku u Bugarskoj zajedno sa pitanjem podskupina i Danske. Ako neću se sada e, baviti drugim e, točkama jer su one uglavnom značile podršku da se ide naprijed u smislu da se ovo danas gleda kao okvirna odluka e, i tu se, tu se zahvaljujem kolegama što su dali određen broj komentara podrške. Dakle, kolege, e, zbog vremena znam da smo dva dana imali dugačke sastanke, ne znam za vas, ali barem ja. E, imao sam dugačka sastanka, neki od vas zapravo uživaju u tim proceduralnim stvarima. Kad krenete, to je baš tako parlamentarno ponašanje, počinjete uživati u procedurama. Vidim da su se očice zasjale kad smo krenuli raspravljati o proceduralnim pitanjima. Nije ovdje ugodno biti, ali dobro. Došli smo sada do one ključne točke da li želimo puno posla ostaviti za Bugarsku ili ćemo se sada dogovoriti u načelu oko većine onoga što smo rekli prvo da raščistimo pitanje za oko pisanih na tri, a 1 pitanje usmenih amandmana vezano za prijedlog njemačke delegacije, predlagateljica više nije ovdje, želimo li prihvatiti ovaj e, usmeni amandman kao pisani amandman ili ćete radije dobiti taj amandman u pisanom obliku pa ćemo ga raspraviti u Bugarskoj. Molim vas odgovor njemačke delegacije, izvolite. Gospodine Schuster. Sorry mi bismo se rado o tome izrazili pismeno. To ćete onda iznijeti na sastanku u Bugarskoj. Da, ne samo zbog ove točke E, vi ste to sada lijepo formulirali, ali za mene ostaju mnoga otvorena pitanja. E, ne možemo to riješiti za 14 minuta. Stoga nam ne preostaje ništa drugo nego da e, prepustimo to, taj posao našim bugarskim kolegama. Sve ove točke moramo nekako riješiti konsensusom prvi sviđa mi se prvi dio onoga što ste rekli ali ne drugi dio e, dakle prvi dio 41a um, um, se prenosi na bugarski e, sastanak e, podgrupe i Danska će se rješavati u bugarski a usmeni amandman se ne može riješiti konsenzusom. E, to me sada dovidi do drugog dijela. Mislim da to nije sad e, lak posao. E, ovaj drugi dio nam zadaje teškoće. Moj su predjetelj i ja molimo da imamo okvirni sporazum o svim drugim točkama. Mi a, slažemo se ako nema prigovora a ne, ne možemo sve prenijeti na bugarski sastanak. Moj je prijedlog da takozvana otvorena pitanja koje sam nastojala riješiti s e, izaslanstvima nisu tako otvorena kao mi ključna pitanja e, podgrupe e, Danska i pismena pitanja. To ćemo rješavati u Bugarskoj. Moj prijedlog je sada E, da li se slažemo ili netko se protivi ostatku teksta? Osam točaka, osam danske podskupina i e, pitanja. E, e, dva pitanja poslovnika. Znate što je pitanje e, poslovnika u, parlamentu, u Europskom parlamentu? To je pitanje Evo, pitanje poslovnika. Izvolite. Izvolite. Hvala lijepa predsjedniče, dragi kolege i kolegice. Ja sam mm, mm, moj prvi doprinos e, koji sam e, o poslovniku e, je pogrešno protumačen Mene jako veseli da smo u posljednja dva dana e, zaista intenzivno raspravljali e, i mnogo smo napredovali e, i zastupali smo interese i Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. Tajništvo je vrlo dobro odradilo posao E, ja ostajem pri tome da je rasprava bila vrlo konstruktivna. E, promicali smo zajedničke interese, e, došli smo do poslovnika koji će biti dobrim temeljom rada ove skupine pokušaj vaš je sada da e, predstavite nešto o čemu se ne slažemo. U Europskom parlamentu kao i u nacionalnim parlamentima e, usmeni odgovor o, e, na ovaj način nas e, sprečava da sada glasujemo o poslovniku. Mislim da trebamo imati pismeni odgovor na ove probleme. Mislim pa, pa bismo onda po našem mišljenju trebali u poslovniku usvojiti u Bugarskoj. Hvala. lijepa. Želili ste nešto reći? Ne mogu vidjeti vaš, vaše ime. Možete li brzo S obzirom da postoje još uvijek mnogo otvorenih pitanja koje smo ostvarili za Bugarsku, neka važna pitanja kao što je pitanje Danske i skupina, mi mislimo da članak e, drugi koji je vezan i za Dansku dakle e, vezan je za članove i promatrače. Mislim da taj članak može ostati otvoren. ali ne cijeli. Samo kada se radi o ovom pitanju, pitanju Danske općenito. Dobro, znači situacija je sljedeća. Moj prijedlog koji ostaje Nisam više htio dati e, nikome riječ, ali s obzirom da se radi o gospodinu Visitelu koji je e, sada zastupnik u parlamentu Malte, E, možda vjerojatno će reći nešto razumno, pa izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju na ovom komplimentu. Mislio sam da vam treba pomoć, pa sam želio e, vam pomoći i e, reći kolegama da podrže vaš <clears throat> razumni prijedlog, da se barem sporazume oko ove skupine poslovni, pravila u poslovnu poslovniku koji će nam omogućiti da nastavimo naš rad sljedeći put, a da ostavimo samo e, ključna dvojbena pitanja koja će se onda rješavati na sljedećem sastanku. Jer će biti šteta da smo e, toliko vremena izgubili, a da nismo postigli sporazum danas. Mislim da u ovoj prostoriji postoji veliki konsenzus da dođe do ovog sporazuma i zato vam želim dati podršku u tome. Želim čestitati i vama i vašem supredsjedatelju na izvrsnom poslu koji ste obavili i reći da što više vremena e, se bavimo postupcima, da ćemo manje vremena ostati e, da radimo naš posao, a to je nadzirati posao e, Europola. Evo sad mi dugujete nešto. Nisam siguran je li mi pomoglo ili će ljudi biti još e, ljutlji, ali hvala vam na ovome, na ovoj potpori i na konstruktivnom prijedlogu. To je zaista e, pristup pristup supredsjedatelja. To znači da imamo jedan, jednu većinu teksta oko koje smo se sporazumjeli. Radi se o jednostavnom prijedlogu i ćemo se sporazumjeti vezano uz tekst i reći da, e, kao što je rekao njemački kolega, imamo e, vrlo konkretno područje koje, oko kojeg se nismo sporazumili, dakle četiri a ćemo odvesti na sljedeći korak e, na sastanak u Bugarskoj, ali imamo definiranu skupinu kompromisa oko kojih smo se dogovorili, pa imamo jednostavni prijedlog jest ako ne želite da smo potpuno ono, rasipali vrijeme, mogu ponovno pročitati kompromisni tekst oko kojeg se možemo sporazumjeti a onda možemo krenuti dalje na Sofiju. Inače, možemo sve e, odeti u Sofiju. Međutim, mislim da je nekoliko kolega reklo da ako to učinimo, postoji mala dvojba, a vi koji ste iskusniji u tim pitanjima, jest da ćemo na taj način e, na neki način e, se dogovoriti da nećemo nikada imati teških pitanja oko kojih e, je teško postići kompromis. Mislim da ste jako dobar posao obavili kada smo postigli ovaj kompromis koji jesmo postavili. Nam da još ljudi žele uzeti riječ, ali ako biste mogli biti disciplirani, svi su već govorili, gotovo smo došli do kraja sastanka, pa bih zamolio kolege da se strpe i e, moramo zaključiti sastanak. Dakle, ovo je prijedlog opcija A ili opcija B. Moramo imati potpuni konsenzus što se toga tiče. Dakle, mogućnost A, slažemo li se oko definiranih područja? Treba li ponovo to pročitati? Ne. Dakle, ono što sam ja pročitao, osim novog e, stavka 4.1a koji će sada ići u Bugarsku, i e, podskupine i e, Danska, sve će to ići u Sofiju. Oko svega drugoga smo se sporazumjeli. Je li ima netko koji je protivan ovome što sam upravo predložio? Evo, Njemačko izaslanstvo je protiv i Cipar je protiv, dakle nemamo konsenzus. Trebamo dakle mogućnost B, što znači Želite li prigovoriti i dati opis e, svog prigovora? Želite opisati svoj prigovor? Dobro, izvolite, opišite ga ako želite. Hvala lijepa predsjedniče. E, e, ja, ja, sam, ja nisam rekao ne. Imam prijedlog. E, shvaćam načelo da sada izglasamo tekst jer imamo u, u već glavnini konsenzus sa ovim otvorenim pitanjima nemamo problema. Ali e, za nas su neke stvari važne, ali nisu dramatično nerješive. Zadaće trojke, e, točna formulacija kako ćemo sastaviti tajništvo, pitanje podskupina i pitanje prava na pitanja ako e, to plus Danska e, ostaje otvoreno, možemo se složiti sa tekstom. Hey, uh, ispričavam se ako e, možete još malo biti strpljivi. Dakle, ako dolazimo u situaciju kada dodajemo otvorena pitanja, uključujući sada i trojku, onda se nalazimo u još većim poteškoćama i mislim da ne možemo sada se baviti tom situacijom. Zaista se moram držati svog prijedloga, to jest ili mogućnost A gdje konkretna područja slona oko kojih se možda ne možemo složiti i moramo ići na sastanak u Bugarskoj. Jer ako to učinim, ako dodajemo neke probleme, mislim da, smo, da se obojica slažemo, ne možemo to učiniti. Dakle, jasno je pitanje imamo mogućnost A ili mogućnost B. Dakle, po defaultu imamo drugu mogućnost, znači da idemo u Sofiju i na temelju toga ću zamoliti bugarske kolege samo da daju svoje e, izjave vezane za pripreme e, sastanka u Sofiji. Ako možete na brzinu nešto reći, E, kako vi razmišljate o ovome. Hvala vam kolege i zahvaljujem na strpljenju. Izvolite. bih Dobro, ja bih želio vas sve pozvati da izaberemo mogućnost A. Kao što ste rekli, gospodine predsjedatelju, trebamo puni konsenzus. Znači da ćemo imati mnogo posla u Sofiji. I svatko od nas bi trebao upravo sada shvatiti s čime ćemo se suočiti u Sofiji i koje ćemo odluke morati donijeti. I zato ja želim reći sljedeće, gospodine predsjedatelju. Želio bih zamoliti da svi prihvate mogućnost A. Ako prihvatite moj prijedlog, to bi bilo vrlo dobro. Želio bih e, evo, stvari ostaviti na tomu, a kasnije bih želio nešto reći o sastanku u ok um, yes, well, I see you've taken your speaking time up with a plea. E, da, e, započeli ste sa jednim pozivom, međutim izgleda da nemamo da, da ne, nema recepcije. To znači da nećemo imati savršenu situaciju i e, imati zajednički nadzor između nacionalnih parlamenta i e, Europskog parlamenta. To je veliki zadatak. Mi smo dobro napredovali kada se radi o većini pitanja. Gledam gospodina de Mera koji je najiskusniji u ovom području. Vjerojatno bi razumna stvar bila sporazumjeti se oko područja oko kojeg imamo dogovor. To bih predložio, ali nemamo e, konsenzus pa moramo ići na mogućnost B. Gospodine Demera, imate li postupovno pitanje? Ako mi dopustite, gospodine predsjedatelju, samo bih želio dati jedan jednu primjedbu, to jest da se održi taj konsenzus. Ja bih e, cijelu skupinu, zamolio da usvojimo prvi prijedlog, dakle mogućnost A, a to će onda pokazati koliko je bila učinkovita naša rasprava. Također bih predložio da njemačko izaslanstvo svoje dvojbe e, iznese na sastanku u Bugarskoj. To su rezerve ili dvojbe koje zaslužuju razmatranje. Međutim, mislim da ovdje moramo jednoglasno e, prihvatiti mogućnost A koju ste vi predložili i ostaviti prostora njemačkom izaslanstvu da svoje dvojbe iznese u Sofiji. Da, mislim da će to uključivati onda i trojku, pretpostavljam. Da, evo, izvolite. Da. Hvala. Moji dragi e, kolege, e, mi smo ovdje uveli jednu točku, otvorili jedno pitanje oko kojeg je postojao konsenzus. Mi smo rekli da ćemo E, postići jedan konsenzus i e, mislim da smo ga i uspjeli postići. Imam e, pitanje za naše prijatelje iz Njemačke i Cipra. Ako u ostatku teksta nema problema, mogu li zamoliti da poštujete vrijeme i energiju koju smo utrošili u izradi ovoga kompromisa? nama je moguće sada zaključiti da se e, sporazumimo oko ostaloga, nastavimo kasnije. Dakle, to je radno iskustvo. Ne radi se o nečemu što moramo izmijeniti. Naravno, ne klešemo nešto u kamen. E, već smo mnogo puta rekli da je moguće izmijeniti ovaj dokument u budućnosti, ali kako bismo naprodovali e, u ovom ključnom aspektu, onda je bitno da imamo e, poslovnike da možemo početi raditi. Kolege iz Cipra, izvolite. E, ja bih želio pojasniti naše stajalište. S obzirom da je pitanje Danske još uvijek otvoreno, želimo da ostane otvoren i članak drugi. E, pitanje je o e, članovima sa pravima, pravom glasa i promatračima. Što se svega drugoga tiče, mi se slažemo. Mi se slažemo s tekstom. Aga meil oleme ju selle osas ka kokku leppinud, et e, Taani Da, već postoji sporazum Danska će biti ključno pitanje o kojemu ćemo raspravljati na sljedećem sastanku. Radi se o statusu promatrača, dakle to je pitanje s kojima ćemo se ponovno pozabaviti. Dakle, uglavnom što se Cipra tiče sve je u redu. Vi e, želite ovu opciju A. Da, tako dugo e, dok je jasno da mi inzistiramo i na članku drugom i na prerogativu e, članova koji imaju pravo glasa i e, promatrača. To bi trebalo biti zapisano, zabilježeno. To je u redu. Dakle, vi želite opciju A. Sada je znači odluka na Njemačkoj. Ja još jednom e, dajem prijedlog da izaberemo opciju A e, i sada se referiram na riječi e, gospodina Dias de Mera. Ako se sporazumijemo, sporazumimo da se u Sofiji e, onih četiri točaka koje se nismo ni jučer složili, da te raspravimo u Sofiji. Ako se tamo složimo o tome, onda bismo glasali četiri točke. Želimo prvo da trojka se opiše sa svojim zadacima. To nije dramatično. Drugo, tajništvo. E, treće, podskupine i četvrto, pravo na pitanja plus Dacka. To bi bio paket. To se mora obvezno objasniti u Sofiji. Na sve drugo pristajemo. problem... Da, problem s onime što e, imamo sada jest da otvaramo nova pitanja i sad opet kolege traže riječ i otvaraju druga pitanja. Dakle, otvarate sada stvari i to je veliki problem. Ne znam kako to riješiti. mislim da smo mogli ostaviti e, stvari oko kojih smo se već sporazumjeli, a ostalo prenijeti u Bugarsku, u Sofiju. Možemo o tome raspravljati u Bugarskoj, dakle, uopće nema problema. Sorry, Žao mi je, kolege, e, supredsjedatelji raspravljaju o njemačkom prijedlogu, pa vas molim za strpljenje ako nam možete dati trenutak. E, dragi kolege kolegice, imam novosti. Mi smo proveli ovu raspravu, dakle imamo još uvijek nerješenih e, pitanja od strane barem e, dvije, dva izaslanstva, to se ne može riješiti i osim ovoga što je rekao naš njemački kolega, morat ćemo ipak ići na mogućnost B. Dakle, ne možemo imati konsenzus, postavit ćemo nove rokove za predaju izmjena i morat ćemo raspravljati o cijelom paketu u Sofiji. Žao mi je što nismo mogli postići konsenzus. Mislim da nismo izgubili vrijeme. E, neka pitanja oko kojih smo se dogovorili neće nestati, oni još uvijek postoje. Dakle, sljedeća područja će biti poslana, u kojima postoje dvojbe, biti će poslana u pisanom obliku. Zamolit ćemo kolegu iz Bugarske, ako mi možete dati samo još malo vremena pri kraju poštovanje za kolege koji e, će imati puno posla, pa ću zamoliti bugarskog kolegu da nešto kaže. Hvala lijepa na velikom trudu koji ste uložili u postizanju e, i izradi ovog dokumenta koji smo trebali danas donijeti. Ova dva dana su nam dala mogućnost da radimo i da zaista postignemo sporazum oko više pitanja i uzevši u obzir sve napore e, svih kolega koji će ići u Sofiju, <clears throat> mi ćemo e, izvijestiti onome što smo postigli danas. Željeli smo imati više vremena kako biste vi e, vidjeli Sofiju ona ima bogato e, kulturno, bogato kulturno nasljeđe, ali naravno to neće biti moguće, morat ćemo raditi više, imat ćemo manje uživanja. Pa e, ovaj sastanak će se održati 18. 19. ožujka 2018. Poslaćemo pozive svima vama i nadamo se da ćete svi pronaći vremena da dođete u Sofiju jer rasprava nije gotova, mi moramo zaključiti naš posao. Zahvaljujem su predsjedateljima i kolegama iz Estonije na e, vašem trudu. Ja sam želio zahvaliti prije nego što idete i zastupnicima iz nacionalnih parlamenta, vašem osoblju i našem tajništvu na svom trudu. E, naš e, trud nije e, uzalud i veselimo se sljedećem sastanku gdje ćemo, nadamo se, voditi konstruktivnu raspravu. Hvala vam lijepa. On U ime su gospodina Ajka također.